Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Dobro jutro svima. Možemo početi. Neki će zastupnici tek stići, ali budući da imamo prilično ambiciozan dnevni red, predlažem da krenemo s našim prvim poslovima. Ako nema protivljenja, dnevni red je usvojen i pretpostavljam da ste mogli i pročitati zapisnik i ako ne postoji prigovora, onda je i zapisnik odobren. Imam nekoliko obavijesti. S obzirom da su ovdje kolege iz Intera i gospodin Lange koji ima još druge dužnosti danas, predlažem da odmah prijeđemo na zajedničko saslušanje koje smo danas sazvali. Vjerujem da će to saslušanje biti zanimljivo za mnoge odla, za mnoge stručnjake, za predstavnike nevladinih organizacija koje su i ustvarili na tome da razjasnimo probleme u vezi s ljudskim pravima i softverom za presretanje. To će sasvim sigurno biti vrlo zanimljiva tema i idućih godina vjerojatno će se i više raspravljati o tome jer društvo postaje sve osjetljivije što se tiče digitalnog softvera, odnosno softvera za nadzor. Nismo baš svi najbolje u to upućeni, ali znamo da to postoji. Neki od nas znaju točno o čemu se radi i znaju na koji način je moguće pomoću njega kršiti ljudska prava i izvan Europske unije. Danas smo došli kako bismo e, vidjeli kako se taj softver koji se proizvodi u Europskoj uniji i izvozi iz Europske unije koristi u nekim zemljama, a tamo se koristi i za nadzor građana i oporbe. Želimo provjeriti na koji način mi iz Europske unije to možemo nadzirati. Želimo u prvom dijelu saslušanja e, održati pod predsjedanjem e, predsjednika odbora INTE gospodina Langea i govorit ćemo prije svega o nadzoru izvoza takvih e, sustava. Zatim ćemo govoriti o tim tehnologijama u vezi s ljudskim pravima. Kolegica izvjestiteljica Marijete Šarke je danas e, ovdje s nama. Prvo će riječ dobiti kolega Lange, a zatim kolegica Šarke. Izvolite, e, gospodin Lange, najprije da vam zahvalim što ste došli i što ste e, prihvatili su predsjedanja. Vjerujem da je ovo početak dugog prijateljstva između naših e, odbora. Dobar dan kolegice i kolege, najljepša hvala, hvala i Eleni. Zaista odbor za trgovinu je zadužen i nadležan za temu izvoza roba. Već se dugo bavimo pitanjem e, izvoza robe dual use s dvojnom namjenom, e, vozila, hardvera i drugih tehnologija koje se mogu koristiti i na pozitivan i na negativan način. A s obzirom na digitalizaciju koja strelovito napreduje, pitanje i softvera i hardvera i knowledge o digitalizaciju zapravo predstavlja središnju temu u pitanju nadzora robe, izvoza robe s dvojnom namjenom. E, naravno, Europska unija ne može i ne želi biti odgovorna za to da se roba koja se izvozi iz Europske unije koristi za kršenje ljudskih prava. Upravo kod softvera, hardvera i knowledge takva ambivalentnost je vrlo izražena. Dakle, može se koristiti za e, za e, tlačenje, ali se može koristiti i e, da se stvori sloboda, kao što smo vidjeli na primjeru arabskog proljeća. Dakle, može se koristiti za protekcionizam, ali i za olakšanje trgovanja. Može se koristiti za propagandu, ali i za jačanje tehnoloških znanja. Može se koristiti za nadzor, ali i za legitimne mjere nadzora. Može doći do industrijske špionaže, ali se može koristiti i za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Dakle, e, mogućnosti korištenja su izrazito ambivalente za ove, e, ovog, e, korištenje ovog novog digitalnog softvera. I zaista sada se moramo sporazumjeti o načinima nadzora izvoza ovih, e, ove robe. Prije pitanja e, našim slušacima riječ e, dajem našoj izvjestiteljici, gospođi Šarke. Hvala puno, dobrodošli na zajedničkom saslušanju. Želim zahvaliti i odboru za, pododboru za ljudska prava e, što i odbor za trgovinu što su ovdje domaćini i važno je da smo shvatili e, povezanost ovih tema. Važno je da nam stručnjaci daju neka znanja, ja se ovome bavim od 2009. digitalne slobode i načinom kako razvoj tehnologija utječe na ljudsko pravo. E, sada priređujem novo izvješće upravo o današnjim temama. Ključno je podcrtati mogućnosti unapređenja ljudskih prava korištenjem novih tehnologija u globaliziranom kontekstu s obzirom na E, raspoloživost interneta i novih tehnologija. To omogućava pristup informacijama, slobodu izražavanja i udruživanje online, ali daje građanima i mogućnost e, da, na primjer, nadziru i prate izbore. E, moguće obrazovanje o medijima i znanje na tom području. Tehnologije su svakako pomokle unapređivanje ljudskih prava i moramo biti aktivniji u tome. Moramo naravno biti svjesni isto tako rizika s obzirom da nisu dovoljno razvijene politike koje vode računa o brzom razvoju tehnologija i brzini širenja e, i prodiranja ovih tehnologija na sva područja. Mnogo toga smo mogli naučiti iz prošlih godina što, što su arapski ustanci i otkriće o djelovanju NSA tu vidimo na koji način su tehnologije oštetile interese građana i njihove njihova ljudska prava. Isto tako su hakiranja e, ušla u ključne sustave Europske i u Sjedinjama američkim državama uz pomoć tehnologije koje su nastale u tim e, državama, odnosno područjima. Dakle, proširenost e, tehnologije je prisutna u svim dijelovima svijeta. Svakodnevno, dakle, opasne tehnologije mogu oštetiti, kršiti ljudska prava jer su pala u pogrešne ruke. E, s obzirom na treće zemlje, treće zemlje su nam ovdje u fokusu, međutim isto tako moramo pratiti ovakva, e, ovakve ulaske tehnologije i u zemlje Europske unije. E, predsjednik je spomenuo i e, krađu poslovnih tajni do kojih ne smije doći pomoću tehnologija koje su nastale Europske unije. Danas je sjajna prilika da e, naučimo nešto o politikama s obzirom na naše, na naše, e, našu trgovinu i pitanje ljudske prava moramo integrirati tehnologiju e, a tako da ne opteretimo e, dodatno male i srednja poduzeća, nego kako bismo spriječili strateške rizike. Države članice e, su gotovo sve potpisali sporazum iz Vasenara i prihvatile potrebu unaprijediti tehnologije. Potrebno je razviti e, bolje standarde i unaprijediti ovu uredbu o robi s dvojnom namjenom moramo biti e, uvjerljivi e, u svojoj ulozi e, u svijetu. Imamo ciljane politike ne da se spriječi u korištenje zahvalnih kolega, nego da se zaštite određene skupine kao što su novinari i aktivisti od takvih tehnologija pomoću enkripcije primjerice. E, konačno ne radi se o fizičkim dobrima nego o nematerijalnim e, dobrima e, i moramo biti svjesni da se klikom na miš može utjecati na aktivnosti u cijelom svijetu. Važno je da ovo činimo kao Europska unija. Ovo su globalni lanci opskrbe, radi se o World Wide Webu, o svjetskom e, internetu, moramo provoditi naša pravila, moramo osigurati jednaka pravila za e, sva poduzeća iz naših država članica. Važno je usredotočiti se na trgovinske aspekte tehnologija kako bismo sprečavali kršenje ljudskih prava. Moramo pratiti tko je kupac na tom tržištu tehnologije nadzora i koje se tehnologije e, smiju isporučiti na legalan način, a koje ne smije biti predmet trgovine, e, pa e, niti biti isporučene vlastima koje njima krše ljudska prava. Moramo pratiti legitimnost. Vidimo u svijetu da se stvari vrlo brzo mogu E, promijeniti. E, vlasti mogu preko noći e, započinjati aktivnosti kršenja ljudskih prava, na primjer u prosvjedima. Moramo pratiti standard tehnologije i kontekst u kojem će se koristiti. To zahtjeva i bolju integraciju između različitih odjela u našim vlastima i unutar Europske unije. Tako da, na primjer, obrambene nadležna tijela e, ne donesu e, jednu odluku, a e, trgovinske drugu. Moramo unapređivati inovacije. Uvjerena sam da unapređenje ljudskih prava integracijom u tehnologije može donijeti velike prednosti. E, nakon otkrića o NSA mi smo vidjeli da postoje velika potreba da se unaprijede ove mogućnosti. E, zaista e, mi je drago da ću danas mnogo toga naučiti od naših stručnjaka. Zahvaljujem još jednom predsjednicima odbora za trgovinu, odbor za ljudska prava, što su ih pozvali. Moramo nastaviti naš rad, unapređivati smart politike i moramo ostati u kontaktu s onima na koje se te tehnologije odnose i drago mi je što ćemo se potruditi da dalje razvijemo ove tehnologije, a da ne e, spriječimo legitimnu trgovinu. Hvala lijepa gospođi Šarke. Sada slijede tri stručnjaka. Oni će odmah dobiti riječ, svaki za 8 minuta, zatim naši članovi mogu postavljati pitanja. Ali po članu molim vas e, samo jednu minutu. Drago mi je što vam mogu predstaviti gospodina Bena Wagnera koji dolazi sa e, svečešta koje se pretežno bavi e, internetom i ljudskim pravima. E, hvala lijepa e, odborima 2 i Inter. Drago mi je što ima ovoliko interesa. Nijedno mjesto nije ostalo slobodno koliko vidim. Vidimo koliko je ovo važno i kako je velik interes. Krenimo sa, s izlaganjem. Evo, ovako smo došli. To su prosjedi ispred talijanske tvrtke zato što su isporučili za vrijeme ustanka robu u Siriju. E, to su otkrili novinari. E, vlasti nisu bili svjesni što se događa, tek nevladine organizacije i zviždači su pokazali što se događa i pokrenuli su javnu raspravu. E, sljedeće vidimo e, ciljne sustave e, koje su prodani na najgore mjesta u svijetu. Mnoge države u svijetu koriste ova sredstva protiv aktivista za ljudska prava. Ispričavam se prevoditeljima što sam brz, ali i publici. Sada vidite da su to opet zviždači, aktivisti, e, niti javne vlasti nisu u cijelosti ovo shvatile. E, ovo je primjer iz Sirije sa dvije francuske tvrtke, FIDH, e, francuska nevladina organizacija koja se pobunila E, protiv korištenja ovih tehnologije u slučajeva s mučenjima e, i opet je pitanje kako smo došli do toga da moramo o tome na ovaj način razgovarati. Ako pogledate ovaj slajd e, vidjet ćete ubrzo da se u cijelom svijetu koristi tehnologija za nadzor iz Europske unije i Sada ćemo pogledati kako do toga dolazi. Ovo je pregled o trgovini, odnosno o e, izvozu koji je bio reguliran i neguliran. U plavoj e, stupcu vidimo licencirani izvoz gdje postoje sporazumi od 2011, oprostite 10. do 2013. u Njemačkoj, a crvena e, greda koja raste je jedna jedina tvrtka iz Njemačke čije su dokumenti e, prodavani ilegalno internetom bez dozvole. I ako e, vidite e, te razlike jasno je da se nešto mora poduzeti. Ovdje vidite da to nije tek pojedinačno pitanje. Ovo, tu se radi o Tunisu i infrastrukture za nadzor, jasno je da su europske tvrtke uključene. Imamo račite slojeve ovog e, filtriranja, e, sve do hakiranja. Tuniška vlada je dobivala e, podršku iz europskih poduzeća i različitih aktera koji nisu samo izvozili nego su i održavali njihove sustave. Dakle, to su stalni odnosi i Nažalost, oni su čak i dobivali rabate zato što su e, tvrtke mogle testirati svoje sustave na e, stanovnicima Tunisa. E, uspjeli smo ipak postići neke sitne promjene tako da je regulacija izvoza u EU ipak nešto naprijeđena. Zašto nas ovo sve tiče? Pa mislim da jasno Imerite Šrake i Loh, gospođa Lohbichler su eh, investirali na tome da se radi na tom pitanju. No, ako je već sve pod nadzorom eh, kakva korist od novih tehnologija. Evo, eh, javljaju se žrtve, pokazuju što se događa, pokazuju svijetu da imaju glas i da ih se može čuti. E, evo, unapređena je dokumentacija, ovo je izvješće ljudskim pravima, tako da možemo se osvjedočiti o negativne posljedice ovakve tehnologije. E, vidimo kakve posljedice tehnologije primjerice iz Njemačke imaju u trećim državama. Što se tiče dokumentacije, treba spomenuti našu novu koaliciju. Mi smo se udružili različite nevladine organizacije iz velikih e, udruga za ljudska prava iz cijelog svijeta koje su se posvetile ovom pitanju jer su svjesne posljedica i štete koje nastaje. E, to je dovelo i do promjene u politici. E, sporazum iz Vasenara je unaprijedio svoj popis, je i ciljani nadzor i masovni nadzor, a što se tiče samih definicija, njima se nastoji voditi računa o novim izazovima. Europska unija je unapredila svoju uredbu o robi s dvojnom namjenom u tu svrhu i e, ovo je zapravo postalo ključna tema u cijeloj reformi. Vidimo da Europska unija ozbiljno shvaća pitanje ljudskih prava pa i na području e, izvoza i vanjskih e, djelovanja primjerice. No, još uvijek postoje tvrtke koje se ovim područjem. Međutim, e, iz e, dokaza je jasno da su ipak neke stvari promijenili. Imamo sada licenciranje krajnjih korisnika primjerice i postoji neki počeci, neke promjene da se nastoji ipak poštivati propise. Ne mogu sada hiniti da je sve sjajno, ali neki su koraci poduzeti. Najvažnije pri tome je transparentnost. Rasprava o kontroli izvoza se još uvijek e, događa uglavnom iza zatvorenih vrata. E, to ne vrijedi baš za Europsku uniju, ali vrijedi za Vasenar. E, između različitih agencija nikad ne znate tko je zadužen, tko je nadležan i to je otegotna okolnost. Iako znam da se radi o međunarodnim pregovorima, ali ipak građani bi trebali znati o čemu se radi. E, I tu je tema enkripcije. E, ne moramo ulaziti u detalje, ali treba naglasiti da kontrola izvoza robe s dvojnom e, namjenom znači uključuje enkripciju, a to je ograničenje ljudskih prava. Ako vidimo da je to jedan od rijetkih načina da se e, pojedinac zaštiti od masovnog nadzora, a vidimo da toga ima u golemoj količini u cijelom svijetu, onda je enkripcija zapravo jedini način kako se pojedinac može zaštititi i e, vlada to ne bi trebalo regulirati. E, pogledajte ove definicije E, bilo je različitih, mnogo različitih definicija o tome. Vasenar govori o cyber e, tools, e, komisija o ljudskoj sigurnosti, human građansko civilno društvo govori o tehnologijama, a zapravo čini se da govorimo o različitim stvarima. A ako želimo nešto urediti, onda moramo govoriti o istim definicijama i istim pojmovima. Definicija mora biti jasna i odgovarati ciljevima e, koje uključuje. Dakle, e, to mora biti sastavnica jedne šire politike kako Europska unija ne bi dozvoljavala kršenje e, ljudskih prava putem izvoza bilo kakve robe iz Europske unije. Hvala lijepa. Inspiring. Ovo je bilo dosta brzo, ali i nadahnuće i držali ste se zadanog vremena. Sada predajem riječ gospodinu Kristijanu Horsertu, koji je savjetnik za računalnu sigurnost i član računalnog kluba Chaos, koji je vrlo poznat u Njemačkoj. Um, written speech, so, um, um Napisao sam si govor pa ću ga pročitati. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, želimo vam zahvaliti na upućenom pozivu na ovo javno saslušanje. Od 1981. naš klub se bavi civilnim slobodama, građanskim slobodama i digitalnim svijetom i drago nam je što se možemo obratiti po ovom važnom pitanju ljudskih prava. Mi želimo ukazati na našu zabrinutost u vezi sa sadašnjim uredbama o izvozu u Europskoj uniji i o tome ću govoriti sa sljedećih stajališta. Dakle, sadašnji obuhvat regulative i sadašnje definicije i također ću razmotriti nadzor izvoza koji je primijenjen u prošlosti i koji još danas dovodi do brojnih problema. Kao prvo, dovodite mi, e, dozvolite mi da se osvrnem na e, područje primjene. Ima tu dobrih aspekata, ali postaje komplicirano kada govorimo o nematerijalnom prijenosu tehnologije, odnosno prijenosu nematerijalne tehnologije koja je prisutnija u digitalnom svijetu. Računalna sigurnost se temelji na istraživanju, ispitivanju i raspravama i također prijenosu znanja. Vrlo često vidimo da manji problem koji e, se pojavljuje zapravo ukazuje na sve veće probleme i sada e, se e, sigurnost, sigurnosnim mjerama stoji pojačati otpornost bilo kakvih IT sustava. E, kako bismo iz, provodili istraživanja trebamo surađivati sa primjerima iz stvarnih pri, e, primjerima iz stvarnog svijeta. I o tome se bave upravo naši istraživači. Potrebno je nam, e, potrebno nam prepoznavanje ranjivosti i alati koje bismo, kojima bismo ih utvrdili. Današnje istraživanja pokazuju da potrošačima treba pokazati što prouzrokuje probleme, no to nije dovoljno kako bismo rekli da postoji problem. E, razlog tome je što kako bismo ispravili taj problem trebamo napisati programski kod prije i to prepoznati prije nego što ga se distribuira i to iziskuje vremena i skupuje. I ako se problem ne može dokazati, onda potrošač neće htjeti niti će moći reagirati na ispravan način, što znači e, ispravljanje ranjivosti u softveru. Testiranje je e, važan moment u razvoju softvera i e, učvršćivanje softvera znači također da trebamo pokušati provaliti u njega i to se nadovezuje na sadašnji razvoj softvera za upade. Dakle, na taj način e, se upravo pokazuje kako funkcionira sigurnost u računalnom okruženju i to nas dovodi do drugog problema, odnosno definicija i formulacija kome se služi aranžman zasenara. Sadašnje zakonodavstvo Europske unije o izuzu obuhvaća e, brojne tehnologije i ne samo programe koji se odnose na malware i na tehnološke alate. Dakle, omogućuje nam da se pozabavimo i softverom za e, otkrivanje upada i e, to uključuje razne elemente poput pitanja e, odgovornosti i e, operativnih sustava i također postoje pitanja koja su povezana za e, sigurnost sustave multinacionalnih kompanija i vlada. Dakle, softveri moraju generirati izruziju kako bi bili učinkoviti i ukazali na ranjivosti. Odgovarajuća definicija bi se osvrnula na sposobnosti izlanja osjetljivih podataka iz sustava i to je takozvana infiltracija. Dakle, ako želimo provesti nadzor, onda treba slati podatke i treba ih akumulirati. Dakle, nastojimo um, detektirati takve upade i to znači da se uh, upada u sustav pomoću intruzije to znači da security research and audit from surveillance. The current updates of Sadašnje ažuriranje propisa o izvozu uključuje također i softver za otkrivanje intruzija i to je predviđeno također i aranžmanom iz dva scenara. No sada ne raspoznajemo više razliku između dobrih softvera kako bismo mogli eh, razviti odgovarajuće sigurnosne mjere. Razvojne tehnologije i razvoj softvera i automatizacija su vrlo široka područja koja se supljevaju s načelima samog inženjeringa. Stručnjaci nastoje poboljšati značajne sigurnosne mjere, što znači da istraživanja koja e, se bave uređivanjem izvoza također štete i trećim zemljama i ako imamo štetne mjere koje ugrožavaju sigurnost softvera ovdje, to znači da će to vrijediti i za softver koji se koristi u trećim zemljama i to nas dovodi do pouka koje smo naučili iz prethodnih mjera e, kontrole izvoza kriptografije. Dakle, općenito sigurno se može svesti na takozvane kriptoratove. Dakle, kako bismo presreli i dešifrirali komunikaciju, to, e, dakle, bez toga to ne bi bilo moguće sada u sadašnjim mjerama, zato jer nadzor izvoza na, e, za kriptografiju je imao učinak u trenutku kada su sadašnji komunikacijski protokoli bili razvijani. Mi još uvijek mi osjećamo utjecaj e, takozvanih e, eksportnih e, šifara i kako bi i načina na koji omogućiti izvoz kriptografije. Međutim, to ima negativan učinak na sigurnost računalnih sustava i to će staviti tako biti u budućnosti. Dakle, u sažetku... In order to make software secure kako bismo osigurali softver, e, osanjamo se na javne rasprave i također na sustave detektiranja intruzija. Dakle, ne postoji odgovarajući e, sustav koji bi nam omogućio um, primjenu mjera i, i sa jedne i sa druge strane. Dakle, to je sve ista strana medalje. Ako um, ako pomislimo na to da nadzor izazva više štete nego što koristi, onda predlažemo da e, se zaštiti sustav za otkrivanje upada od eksfiltracije. Dakle, te alati su, sigurno, su potrebni za osiguravanje tehnologije. Na kraju trebamo uvijek imati na umu da su programski kodovi također slobodan govor. Ako govorimo o programskim kodovima, a to je upravo ono o čemu govorimo, i ono o čemu govori aranžman u Vasenaru, dakle to nisu samo alati, to su dobra koja nisu država, to je sloboda govora. Hvala vam na pozornost. Thanks a lot, uh, Mr. So, uh, we had a view Hvala. Čuli smo sada znanstvenike, čuli smo korisnike. A sada imamo priliku čuti predstavnika industrije i drago mi je što mogu ovdje pozdraviti gospodina Magnusa Nordlesa, predstavnika tvrtke Digital Europe. Hvala. Dragi su predsjedatelji, e, gospođo Vanacijano, poštovani sudionici rasprave, zastupnici, doista je zanimljivo vidjeti ovakvu punu prostoriju. i Ja sam Magnus Nordeus i e, predstavljam e, Digital Technology, dakle e, u Europi, dakle kao što, što je predsjednik rekao, mi se obavimo uglavnom reviziji politike izazva koja se e, provodi u Europi i u ovim trenucima. Također smo mi savjetnici i švedske telekomunikacijske kompanije Ericsson. Mi se bavimo informacijskom tehnologijom, komunikacijskom tehnologijom i sektorima potrošačke tehnologije e, u potrošačke elektronike u Europi. Predstavljamo više od 10.000 tvrtki i 2 milijuna zaposlenika. Na početku dopustite da vam zahvalim što ste me pozvali na ovo saslušanje. Nadam se da će ova rasprava biti korisna u razradi budućih mjera za kontrolu izvoza u Europskoj uniji i drago mi je što uvijek možemo podijeliti s vama informacije, spremni smo na to i u budućnosti. Dakle, prvo ću se osvrnuti na e, glavna pitanja revizije izvozne politike. Kada je riječ o važnim točkama, želim spomenuti ih nekoliko. Ako razmotrimo sadašnju situaciju u zemljama članicama i konkurenciju u globalnoj industriji, onda je bitno da se Skorna sredstva otrošena na najosjetljivija područja, recimo onda bi se restrikcije mogle primijeniti na one, ona dobra koja su manje dostupna u svijetu. Takve ovlasti bi omogućilo odgovarajuću razinu kontrole za e, manje dostupne proizvode i omogućile također ravnopravnost između zemalja članica, a to je naravno ključno za učinkovit sustav nadzora izvoza u Europskoj uniji. U tom smislu Pozivamo Europsku uniju da razmotri mogućnost jednog širega spona mm, dozvola za e, opći izvoz općih dozvola, naročito za kriptografiju, poluvodiče i također za prijenos e, znanja proizvodišlog iz istraživanja i razvoja unutar pojedinih poduzeća tehnološki transfer unutar poduzeća bi se trebao promicati zahvaljujući upravo kontroli izvoza unutar Europskoj uniji. Na kraju Europska unija bi trebala biti i e, model za jedan globalni sustav nadzora izvoza i omogućiti europskoj industriji da iskoristi e, svoje programe i politike za pridržavanje propisa i pripremni rad koji je odradila kada je riječ o pridržavanju carinskih propisa europska poduzeća vrlo često djeluju na e, globalnim tržištima i podliježu različitim e, propisima o kontroli izvoza koja nisu usklađena. Također, e, jedan dobro uravnotežen i razmjeran sustav nadzora izvoza u EU može ojačati konkurentnost digitalne industrije u Europi. Također želim zahvaliti zastupnicima u Europskom parlamentu za njihovo stalno zalaganje i interes na za ovu važnu temu. Vjerujem da se nikad nismo toliko bavili nadzorom trgovine i gospodarskim sankcijama nego upravo u ovom trenutku. Uz tradicionalnu prirodu nadzora izvoza kao sredstva za sprječavanje proliferacije također postoje drugi razlozi, razlozi za zabrinutost. Nakon Wikileaksa i slučaja Edwarda Snowdena vidimo da se sve više bavimo računalnom sigurnošću i današnjom temom, odnosno ljudskim pravima koje sve više prizivaju našu pažnju. Također želim naglasiti da se Digital Europe zalaže za zaštitu ljudskih prava gdje god da ta prava nisu u potpunosti osigurana. Zapravo naši članovi su uveli također svoje vlastite programe due diligence i primijenili nove politike i procese i ugradili su ljudska prava u svoju kulturu društva uz poštivanje također univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. I e, mi smo uvjereni također da je naš najveći doprinos poštivanju ljudskih prava upravo stvaran kroz našu digitalnu tehnologiju i vjerujemo da e, komunikacija i povezanost će pružiti upravo zadovoljenje temeljnih ljudskih potreba. Kao što je Europski parlament to naglasio 2012. godine u svojoj izjavi o digitalnim slobodama, e, ICT je bio ključna tehnologija u organizaciji društvenih pokreta i također manifestacija na različitim kontinentima, naročito u arapskom proljeću. Također treba voditi računa o tome da kada razmatramo daljnji nadzor ICT-a, da to treba i mogućnosti koje ICT donosi svijetu. Naravno, e, očuvanje ljudskih prava u trećim zemljama je važan zadatak i mi shvaćamo da se želi zabraniti određeni izvoz Europe, međutim treba odrediti granice za takav nadzor izvoza. I tu ulaze također u da poteškoće koje su, pred, e, koje su spomenuli moji prethodnici. Kada je riječ o novim e, oblicima nadzora, naročito kada su oni unilateralni, važno je da se procjene posljedice istih i također da se ocijeni i učinak takvih nadzora i kontrola i kako bismo izbjegli samo nametnute e, prepreke trgovini koje bi vrlo mnogo stajale europsku industriju, a ne bi dale ništa za uzvrat. Također, možda se može činiti laganim e, znači, rješenje koje predviđa samo čitav niz novih nadzora izaza, no e, međutim ja iz svog iskustva znam da je teško definirati što treba nadzirati i što se može koristiti za digitalni nadzor jer se to može koristiti kao um, sustav potpore za čitavu telekom mrežu. Antivirusni softver recimo je sam po sebi intruzivni sustav, e, u sustav koji se koristi za upade kao i recimo spam filter za vaš e-mail. Ja sam doživio to da se kontrola nadzora razvija tijekom godina, a to je uvijek veliki izazov. Treba također priznati da brojna dobra koja bi se mogla e, zabraniti za izvoz iz Europske unije bi mogla biti svejedno dostupna iz drugih zemalja i kako bismo bolje obuhvatili izvoz različitim mjerama trebamo razmotriti alternative koje imaju veću zemljopisnu pokrivenost eh, kao što su režimi nadzora, a naročito aranžman Vasenar. Nedavno smo eh, vidjeli to da je Vasenar eh, aranžman predvidio određene nove oblike nadzora za određene oblike nadzora komunikacija. Kada je riječ o novim kontrolama, međutim, nadam se da je naša poruka jasna. Industrija digitalnih tehnologija u Europskoj uniji se nosi sa e, vrlo oštrom konkurencijom iz e, trećih zemalja i činjenica je da se proširenje nadzornih mjera može smatrati kao i nečem nečem što će štetiti europskoj industriji i na kraju što će imati utjecaja i na e, zapošljavanje i rast. Kada razmatramo mogućnost uvođenja novih mjera, onda e, tražimo od vas da se obratite komisiji i da tražite i detaljnu ocjenu učinka. No, uz to, htjeli bismo istaknuti i druge aspekte ove revizije politike izuza koja je u tijeku poput prijedloga komisije da se smanje razlike između zemalja članica usklađivanjem praksi i postupaka. Također želimo naglasiti e, važnost e, usklađenog e, procesa kontrole za najmanje osjetljive u robu, recimo kao što su to um, kao što su to enkripcija i istraživanje i razvoj. Mi Naravno se radujemo nastavku dijaloga sa svima vama i želimo vam zahvaliti na pozornosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. I have no request at the moment. Nitko se nije javio za riječ. Uh, ah, Mr. Bubik and Mrs. Gospodin Bubik. Ja, recht herzlichen Dank für die interessanten najljepša hvala na ovim zanimljivim izlaganjima. Želim samo upozoriti na činjenicu da u odboru stoa u parlamentu e, smo izradili e, studiju o mass surveillance koja se međutim e, bavi tehničkim pitanjima preporučam da se to istraživanje e, koristi u tom smislu što nudi različite definicije, jasne definicije za razna područja i to bi za nas za budućnost moglo biti jako važno. Hvala lijepa, gospođa Krzenovar. Hvala lijepa svim e, sudionicima e, panela što su nam se pridružili. Imam molbu, možemo li dobiti ove prezentacije e, nisu nam potrebne na svim jezicima i engleski je u redu, savršeno zapravo. A drugo pitanje e, proizlazi iz mog neznanja, ja nisam stručnjakinja za ovo, to, to mi već brani moja dob. Međutim, čini mi se da sve ove tehnologije i ti napori da se kontrolira određeni segment. Koliko god to bilo sve suvislo, uvijek ima implikacije za e, drugi nadzor e, tih podataka iz drugog područja, na primjer osobnih podataka. I ne razumijem kako je moguće to točno E, odvajati ako neka institucija to ne želi odvajati. Možete li mi dati e, neku utjehu ili barem nekog uvita? Hvala lijepa. Judit. E, slušala sam gospodina Wagnera i Horheta i kada sam nastala ih razumjeti, bojim se da govore u suprotnim stvarima. Koliko znam ovdje se bavimo robom s vojnom namjenom, e, izvozimo zapravo tajne podatke e, zemljama kao što su Libija, Tunis, Egipat gdje je bilo e, tlačenja i ugrožavanja aktivista za ljudska prava i e, tu činimo onda e, dobre stvari, a gospodin Horhard zapravo e, tvrdi da to baš nije pametno. Ja bih molila obojcu da na meni razumljivom jeziku između bez spominjanja bitova i bajtova mi ponovno objasne o čemu se radi. Ovdje se radi o ključnim stvarima, ja ih nisam posve razumjela. Hvala, gospođa Rodriguez. Bom dia. Eh, obrigado pela... Dobro jutro. Eh, hvala vam na ovom izlaganju. Ja sam zapravo stekla isti dojam kao i kolegica nakon što sam saslušala ova izlaganja jer bi se čini da su ona suprotstavljena na neki način, no čini mi se da se nad ljudskim pravima daje prednost eh, gospodarskim pitanjima, naročito pri upotrebi ovakvih tehnologija. Dakle, molila bih vas eh, da se više osvrnete na to, zato jer Europska unija naravno ima u tom smislu pozitivan potencijal koji treba iskoristiti i ovdje u ovom kontekstu upravo želimo razgovarati o ljudskim pravima. anke io mi ja se želim pridružiti onome što su rekli kolege. Mislim da u izlaganjima imamo dosta razmimo i laženja u mišljenjima. No, kao što su rekli i moji prethodnici, mislim da se trebamo u raspravi usredotočiti na moguće sukobe koje prepoznamo između trgovinskih sporazuma i ljudskih prava i utjecaj sporazuma na ljudska prava. Mislim da bismo ovu raspravu trebali više usmjeriti na sporazume koji su upravo u toku pregovaranja i o kojima ćemo se baviti i na ovim odborima i upravo me zanima kod TTIP-a kakva je situacija u odnosu također na digitalne tehnologije. Hvala lijepo i na kraju gospodin Ostevićius. Thank Good Hvala. Dobro jutro, hvala vam na vašim izlaganjima i na izvanrednom uvodu u nov svijet tehnologija i ono što nam pomaže da preživimo u ovom vrlo složenom svijetu, ali s druge strane također e, donosi i nove izazove i rizike. Mene zanima do koje ste mjere prepoznali snažniju suradnju europskih poduzeća koja se bave digitalnim tehnologijama i e, poduzeća iz trećeg svijeta koja su vrlo spretna i vrlo brzo preuzimaju nove ideje i inovacije u ovom području. Smatrate li da postoji E, rizik koji predstavlja takva suradnja, ne nužno e, suradnja sa poduzećima iz trećih zemalja, dakle koja bi mogla biti novi izazov za nas. Hvala vam lijepa. Gospodin Paolo Grazzoti iz komisije. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj inicijativi. Prije svega htio bih u ime komisije usredotočiti se na ono e, što nam je zajedničko s onim koji su govorili. Mi smo također za, e, zabrinuti kao je parlament oko mogućnosti da se koristi e, tehnologija za e, nadzor za kršenje ljudskih prava. Htio bih i, naglasiti ono što smo do sad napravili. Gospodin Wagner je to već rekao. Prije nekoliko tjedana uveli smo uredbu koja bi, nadamo se barem, omogućila da na neki način e, postavimo plavu e, liniju koja je ispred ove crvene linije. E, izlazne kontrole nisu ono što su bile nekad one postoje kako bi visoka tehnologija e, koristila, kako bi Amerikanci rekli, dobrim dečkima, ne lošima. Međutim, sada su se stvari zakomplicirale, zato što je tehnologija složenija i i jasno je da treba urediti stvari. To pokušavamo. Revidira se E, uredba o izvoznim kontrolama. E, tražili smo potporu znanstvene zajednice u procjenu učinka. I to će biti temelj naše uredbe čiji će se prijedlog temeljiti na e, najboljem raspoloživom znanju. Kao što smo rekli, ako želite uhvatiti sve, riski, se riziku da ćete uhvatiti premale, nevažne ribe. Slogani su često dobri, a jedan od njih kaže da trebamo izgraditi vrlo visoku ogradu da bismo obranili vrlo mali vrt. Stoga trebamo e, osnažiti kontrole izvoza i sustav e, općeg odobravanja, a da ne kršimo uvjete zakonite trgovine. Čuli smo da je bilo kontradikcija, ali to je zato što je teško razumjeti što zapravo trebamo kontrolirati. Mi koristimo stručnjake u državama članicama, koristimo pomoć dionika, stručnjaka, industrije, želimo iskoristiti svo znanje i iskustvo koje postoje kako bismo se pobrinuli da prije svega e, dionici, proizvođači, trgovci i nevladine organizacije, dakle oni nam trebaju dati informacije koje su nam potrebne da bismo riješili e, konkretne prijetnje. postoje određene rupe, međutim postaje jasno da da bismo mogli e, su na neki način e, sudjelovati u izvozu e, velike, visoke industrije potrebne su kontrole pri izvozu. Neću komentirati s druge strane TTIP. Mislim da su tu postoje određena pitanja vezana uz ljudska prava e, kojima sada, sada nije vrijeme mjesta da se o tome razgovara. Hvala vam na ovom saslušanju i veselim se suradnji s vama u budućnosti. Hvala. Sada predajem riječ stručnjaku. Znači tri minute svaki. Gospodin Wagner je prvi. Puno vam hvala. Htio bih odgovoriti na određena pitanja koja su postavljena. Pitanja o kojima smo razgovarali dovode u pitanje, ja mogu otvorenije govoriti e, od komisije o e, TTIP-u, ali htio bih reći da u trgovinskim sporazumima Europske unije mora se osigurati e, da postoje opće prihvaćenje trgovine i načine na, na koje trgovina funkcionira i mislim da treba reći da ljudska prava mogu na neki način postati od sekundarne važnosti e, kad pogledamo u odnosu na interese industrije, kad pogledamo sve čime se bavimo, čemu razgovaramo, trebamo se pobrinuti da se ljudska e, prava e, reguliraju u trgovinskim ugovorima, a da se zadrži legitimitet trgovine, a da ono ne predpostavlja opterećenje, odnosno smetnju. Mislim da kontradikcija e, između govornika zapravo nije velika. Mislim da se u e, većini stvari stvari slažemo. E, govorili smo o enkripciji i o stvarima e, koje se odnose na privatnost pojedinaca. Govorili smo i o ljudskim pravima i mnogi istraživači kažu da se trebamo pobrinuti da istraživanje i razvoj i dalje posta, postanu mogući, da budu temeljni e, stup djelovanja. Kako se to implementira u državama članicama i e, rješava u okviru e, vasinarskog aranžmana, to je druga stvar. I upravo se to i događa, to je ono što se čuje u industriji, ali u svakom slučaju trebamo implementirati uredbu koja je sada na snazi već tri tjedna. To je važno, ali ne smijemo zaboraviti da treba razmišljati o načinima na koje se povećava prihvaćanje međunarodne trgovine, e, a da i to tako da se e, riješi e, pitanje ljudskih prava u okviru tih mehanizama. Tako će se izbjeći prigovor da se industrija previše bavi sobom i da i naš stav onda bude prihvatljiv. Hvala. Ja mislim da postoje velika neslaganja, jer mi mislimo da se sve svodi na definicije. Kad se bavimo softverskim sigurnošću ili nesigurnošću, to je vrlo složeno pitanje. Jer, na primjer, ako postoji novi desktop sustav, i postoji deset tisuća različitih softvera na određenom uređaju. To znači da tu postoje jako velik broj aktera koji pomažu u uspostavi sigurnosti. E, Protuupadni sustavi mogu igrati određenu ulogu, ali da bi softveri bili sigurniji, moramo imati mogućnost otvorenog razgovora a već smo e, na neki način um, ograničeni različitim zakonima. Recimo u Njemačkoj postoji zakon protiv hekiranja, a i u drugim zemljama je tako. I sada u ovom trenutku sigurnost tehnologija i e, softvera je jedna od glavnih prijetnji s kojima se suočavamo. Tu se ne radi o ljudskim pravima, E, niti o trgovini. Radi se o općoj softverskoj sigurnosti. Kad je riječ o vasenarskom aranžmanu, odnosno e, izrijeku u tom aranžmanu, a tamo se govori o protuupadnim softverima, istraživanja neka su pokazala da neki softveri se ne trebaju uključiti. Međutim, te iznimke nisu dostatne da se taj problem riješi. Osim toga, softverska sigurnost nije nešto što osiguravaju tvrtke, već i sveučilišta, pa čak i djeca koja se igraju s tehnologijom, jer se e, slabe točke ranjivosti pronalaze korištenjem tehnologije. I samim time se podiže razina rasprave, kriteriji za raspravu. U Njemačkoj znamo koje su e, posljedice s e, A duplove g Znamo što se događa, što, se događa s onima koji ne udovoljavaju zahtjevima za izvoz. Dakle, kada govorimo o nesigurnosti i ako moram birati između odlaska u zatvor zbog toga što ne poštujem određene uredbe koje zapravo uopće ne razumijem, neću o tome govoriti. drugim riječima, to znači da se te stvari neće riješiti i tvrtke koje rade, koje prodaju tehnologiju, zapravo profitiraju zbog e, ušutkavanja rasprave. Od politika želimo poticaje da razgovaramo o sigurnosti, da popravimo tehnologiju koja ima velike nedostatke, tako da izlazne kontrole koje se primjenjuju sada će imati potpuno suprotan učinak od toga. Evo, to je naše mišljenje. Hvala, gospodin Norris. Hvala. Prije svega bih htio također govoriti o e, složenosti reguliranja ovog važnog područja. Mislim da se svi oko toga možemo složiti, kao i o važnosti toga. Ja sam iz telekomunikacijskog sektora, pa ću to, taj sektor koristiti kao primjer. Mi smo doprinijeli e, studiji koju je e, proveo Institut za ljudska prava i za poslovanje i jako je važno e, vidjeti koji su to proizvodi kojima se trebamo pozabaviti. Jer ako se uvedu restrikcije u mreži u određenoj zemlji. To možda znači da ta mreža neće uopće funkcionirati, pa je potrebno pronaći pravu ravnotežu, tako da se ne naruše elementi telekomunikacijske tehnologije koji su od krucijalne važnosti za, za tu zemlju koja se nalazi izvan Europske unije. Um, i opet dajem primjer telekomunikacija. Mi funkcioniramo E, na standardizirani način. postoje određeni podskup proizvoda koji su obvezni i ako jedan od tih proizvoda e, je reguliran na razini Europske unije, mora se dopremiti iz drugog tržišta i samim time se neće ništa time postići. A ako europske kompanije se više bave e, ljudskim pravima E, i više to na neki način uključuju u korporativnu kulturu. Kad je riječ o izvoznim kontrolama, jako je važno da global, dakle, globalni svijet ima jedan sustav. Jako je komplicirano je upravljati um, izvoznim kontrolama. E, Ericsson ima 1,2 milijuna proizvoda. Kad bismo to sve koordinirali u različitim sustavima, to je jako puno posla. Stoga Europska unija treba pokazati da je to pravi sustav koji treba koristiti i bilo bi dobro da se e, to primjeni i u drugim e, zemljama u svijetu. Kad je riječ o pitanju vezanom uz e, kompanije i uz gospodarstvo, i je postoji tu kontradikcija. Kao što sam ja već rekao, mislim da tvrtke idu dalje od e, samih e, zakona. Oni uređuju poslovanje internim procedurama. To pokazuje da je ova tema vrlo komplicirana i treba se usredotočiti na više stvari. Izlazne kontrole su jedno područje. Drugo područje je da se natjeraju tvrtke da provode druge programe koje, e, osiguravaju poštovanje ljudskih prava. I na kraju, mislim da nije važno samo usredotočiti se na najosjetljivije proizvode, kao što to činimo danas, već se trebamo usredotočiti e, i na najmanje osjetljive proizvode kako bismo osigurali konkurentnost europske industrije, e, kako bismo riješili problem vrlo osjetljivih e, proizvoda, a da bismo mogli izvoziti najmanje osjetljive. I čuli smo da je netko rekao da ako se kruh i diamanti, reguliraju na isti način, pitanje je što će se više izvoziti. Hvala lijepa na stručnjacima, hvala lijepa na pitanjima. Uvjeren sam da je ovo dobra osnova za buduću raspravu o uređivanju robe s dvojnom namjenom. Mi smo imali kontakte s komisijom, bit će i buduće suradnje između našeg odbora i pododbora DROA e, o ovoj uredbi. Hvala vam lijepa. Nažalost moram se požuriti zato što počinje INTA i puno sreće za nastavak rada. Thank you.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 Vamos a tratar de empezar. Hoćemo li početi?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 Htjela bih e, vam predstaviti naše današnje stručnjake koji će se pozabaviti pitanjem utjecaja na ljudska prava, utjecaj različitih nadzornih tehnologija na ljudska prava. Što se događa s uporabom tih tehnologija e, te koje su posljedice u različitim državama svijeta i koja je odgovornost Europske unije u tom pogledu sa mnom su gospodin e, Franck Delarue, on se nalazi meni s desna. On je bio posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za zaštitu slobode izražavanja. I on je direktor e, centra Robert Kennedy za Europu. Marijan Knoj je sa zavoda za politologiju e, sa sveučilišta u Hildesheimu. Sljedeći govornik i pre, e, predstavnik e, Transparency International, a Sarah McGill je zadužena za je sa sveučilišta u Torontu i bavi se pitanjima prava i građanstva u digitalnom svijetu, tako dakle ona iz Kanade. E, gospodin Shelf Dibitek je iz Njemačke. Evo on se meni nalazi iz desne strane. Imate svaki od vas 8 minuta, samo nažalost 8 minuta da biste govorili o doista složenim pitanjima, ali nažalost tako funkcioniraju stvari u parlamentu, Nemam baš puno vremena. Evo, izvolite. Prvi je gospodin eh, Laru. Morat ću doista se držati vremena. Hvala vam na pozivu, gospođo supredsjedateljice, gospođo eh, Valencijana. Na početku bih htio zahvaliti odboru na pozivu, to je vrlo važna prigoda da se E, govori o vrlo važnoj e, temi za današnjicu i za budućnost, ali bit ću kratak. Privatnost i sloboda izražavanja su vrlo jasna prava, ali se treba shvatiti tako da su među povezani i to ja ističem u svom izvješću. Ne možete uživati u potpunosti u slobodi izražavanja ako vam se ne jamči privatnost. Nedostatak privatnosti ima doista zastrašujući efekt na ljude otvara se mogućnost prijenosa ideja, ali također ograničava novinarstvo, zaštitu izvora i informacija, slobodu tiska, a to je od ključne važnosti za demokratsko društvo. Sva prava su ista, ali sloboda izražavanja je pravo koje olakšava druga prava a prije svega građanstvo i e, sudjelovanje građana u današnje vrijeme putem interneta. E, kao što je na prošloj panelu raspravi e, spomenuto, upravo to je se dogodilo u Tunisu i Egiptu gdje su ljudi podigli svoj glas i e, internet omogućava da ljudi dignu svoj glas i duge diktature su na taj način bile srušene. Kad je riječ o nadzoru, treba prvo reći da nadzor e, treba, može biti legitiman, odnosno zakonit, e, kada se poštuje e, zakon i demokracija. Dakle, država treba zadržavati, štititi privatnost, ali i sigurnost građana. Ne bih htio u raspravi povezati, odnosno na neki način ih staviti e, u, u sukob. Mislim da su jedne druge, e, jedno i drugo je potrebno i moguće. Mislim da je bitno za, e, zajamčiti, još dodatno zaštititi e, sigurnost. Ako je nadzor potreban za kazneni progon, postoje postupci da se onaj primjeni. Oni primjeni. Čuli smo danas da elektronska komunikacija, di, digitalne tehnologije, Dakle, zbog toga ne može se dobiti sudski nalog u svakom e, predmetu. Znamo da postoji problem e, s e, procedurom, ali treba uspostaviti takvu proceduru, takve postupke gdje postoji tijelo u državi koje ne provodi nadzor, koje nije nadležno za provođenje nadzora, a isto tako parlament stalno treba nadzirati te aktivnosti. Ti elementi se sve više gube. Da, E, kongres i parlament u brojnim zemljama imaju tu funkciju, dakle nadzora tih aktivnosti. Međutim, u stvarnosti e, radi se o tako velikom opsegu e, posla da nemaju kapacitet za to. Isto tako stvoreni su sudovi koji imaju tu nadležnost. Međutim, oni imaju opće E, odobrenje za nadzor, a time se ne postiže cilj osiguravanja sigurnosti. Tijekom mog mandata u, u Ženevi smo razgovarali o ciljanoj, ciljanom nadzoru u odnosu na masovni nadzor. Ja mislim da masovni nadzor, pogotovo u treće, trećim zemljama, predstavlja e, kršenje privatnosti, zato što nema ograničavanja tog nadzora. Ljudska prava strane države, ali istovremeno ne smije zloupotrebljavati svoje ovlasti u ime ljudskih prava i demokracije. Da, ne, nadzor je veliki problem, to nitko ne može osporiti. Belgija trenutno prolazi kroz teška, teško razdoblje, a ono što se dogodilo u Parizu E, sasvim sigurno mijenja javno mjenje u cijeloj Europi. Ali isto tako vjerujem da je važno odgovoriti vrlo koherentno i to jačanjem demokracije. Kada su se dogodio e, strašan incident u Oslu, kada je e, e, počinio zločine, shvatili smo da trebamo izgraditi jaču, bolju demokraciju E, koja uključuje i participaciju građanstva. Koja koja su, koji su glavni elementi, aspekti toga? Prvo, trebamo shvatiti da e, sloboda izražavanja sigurno i sigurnost mogu e, ići ruku pod ruku. Trebamo imati demokratske zakonite procedure kako bi mehanizam nadzora bio e, zakonit, bilo da se radi o nadzoru unutar zemlje i izvanje. Jer mnoge zemlje se nalaze u iskušenju da, iskušenju da kažu da poštuju prava svojih građana, ali se ne brinu za ljudska prava drugih u inozemstvu. To je kontradiktorno, jer ako usk, e, e, zapravo ne poštujemo univerzalnost ljudskih prava, time isto tako negiramo Uh, univerzalnost i neutralnost interneta, tako da je potrebno zaštititi i sam internet. I to je nešto što je vrlo važno. I na kraju, ne smijemo prihvatiti uh, masovni nadzor kao nešto što je potrebno. Uvijek trebamo imati uh, ciljano, ciljani nadzor uz dopuštenje vlade, a različite druge državne institucije trebaju kontrolirati E, primjenu tog nadzora. Sva društva trebaju razgovarati naravno uz nevladine e, udruge i hvala odboru što ih je danas uključio. Dakle, ne, ne možemo se samo baviti izvozom i profitom, već e, ljudska prava trebaju biti dio razgovora o sigurnosti, a ne neka zasebna tema. Hvala. Hvala lijepa, hvala vam i na vašoj sposobnosti i vještini da sve brzo i dobro objasnite. Riječ ima gospođa Noer. Hvala lijepa, gospođo e, supredsjedateljica. E, uskoro ću nastaviti s njemačkim, ako smijem, to je moj materin jezik. Hvala lijepa. Zahvaljujem na pozivu da vam se ovdje obratim. E, u idućim minutama bavit ću se e, problemima i razvojem e, problema u s internetom i slobodom interneta u autokracijama. Dakle, govorit ću o onim državama koji ograničavaju slobodu interneta ili je poslije sprečavaju. E, pokazat ću vam kako to izgleda i kojim se mjerama ovakve zemlje služe. Internet je zaista izazov za autokracije, autokratične režime. Autokracije se smatraju ugroženima jer društveni mediji i brza multimodalna komunikacija ugrožava stabilnost takvih država i tako predstavlja neprijatelja takvim režimama. S druge strane, takvi autoritarni režimi se služe internetom jer je to dobar potencijal za instrumentalizaciju, za njihove vlastite svrhe. Dakle, svakako ovo korištenje od strane autokratičnih režima je ambivalentno. Imamo e, tvrde e, autokratične režime koji ne dopuštaju slobodu na internetu i u svim regijama, no prije svega to je u Aziji i u euroazijskom području i području MENA. Znamo za Kinu, Sjeverna Koreja, Mijanmar, Tajland, Sri Lanka, Pakistan. U Euroaziji znamo e, za Bjelorusiju, Uzbekistan, Turkmenistan, ali i Rusija, Azerbejdžan i Kazahstan, a u području mene to su prije svega Saudarski e, Emirati, Egipat, Sirija, Iran, e, ali i Turska. Turska nam pokazuje da se ne radi uvijek o autokratičnim režimima, nego su to i hibridni režimi koji zapravo reagiraju sa e, represijom. Možemo utvrditi da takvi režimi imaju vrlo sofisticirane sposobnosti da blokiraju mrežu ili da kontroliraju komunikaciju online. Dakle, tehnički e, napredak koji e, ide u korist korisnicima naravno odnose se i na mogućnosti nadzora kao što smo malo prije tehnički mogli čuti. Međutim, e, postoji još nešto uz tehničke oblike nadzora prošlih se godina proširila tendencija proširenja pravnih, odnosno administrativnih propisa. Dakle, ti su režimi e, počeli ne samo tehnički kontrolirati mrežu, na primjer blokadama ili e, filtriranjem za veliku masu korisnika, sada pravnim rješenjima e, se koncentriraju na sadržaje komunikacije i na taj način omogućeno je na je nadzor ili praćenje pojedinaca i zbog toga imamo i više e, progona pojedinaca u tim državama. Prema tome e, autokrati su promijenili svoje postupanje. Na početku taj je pristup bio defenzivan i diletantski, a sada je ofenzivan, proaktivan i sofisticiran. E, dopustite da vam sada pokažem nekoliko kategorija takvih mjera kako biste se uvjerili u dimenzije kršenja ljudskih prava. Kao prvo imamo proizvoljne represivne mjere, arbitrarne represivne mjere, to na internetu nije ništa novo, to nam je poznato već i iz područja slobode medija, izražavanja mišljenja E, kao takvog. Dolazi do ubijanja e, aktivista i blogera primjerice. E, imamo ovaj slučaj saudijskog blogera Badavi. Represivne mjere su se događale arbitrarno u prošlosti. Međutim, imamo i tvrde mjere nadzora koje možemo dijeliti na tehničke mjere i ove pravne, odnosno administrativne mjere. Neću se sada opustiti u tehničke mjere jer ste o tome sada nešto čuli i poznato je. E, moguće je blokirati e, cijelu mrežu, može se cenzurirati mreža, mogu se blokirati IP adrese URL-ovi ili e, popisi na crni popisi na temelju ključnih e, izraza. A pravne mjere e, ciljaju na online aktivnosti u komunikaciji i na predmete te komunikacije, na sadržaje. Ti propisi su u prošlim godinama prošireni. Dakle, definirani su predmeti sadržaje koji su nedopušteni e, i to e, koristeći razlog zaštitu nacionalnih interesa, zaštita mladeži i djece, zbog socijalnog morala, odnosno e, navodne pornografije i slično, zatim zaštita od blasfemije i vrijeđanja vjerskih osjećaja, zaštita od protudržavnih izjava, ili navodna difamacija širenje lažnih informacija. To je područje e, znatno prošireno i e, došlo je do dodatne diferencijacije tih e, zabranjenih sadržaja. Pomoću pravnih mjera se unutar nacionalnog e, okvira stvara pravna osnova za represiju, za progon e, pojedinaca i što mislim da je problematično, na taj način e, nastaje neki blagi dojam pravne legitimacije. Treća mogućnost ovih tvrdih mjera je u administrativnom području vidjeli smo kako se to proširilo prošlih godina e, jer se primjerice e, angažiraju državne vlasti da e, nadziru internet. Dakle, opet taj dojam legalnosti koriste se specijalne jedinice za kontrolu antidržavnih izjava, to su ti nekakvi mrežni, mrežna policija, mrežni komisari ili se pak e, mrežne stranice registriraju i to je dakle administrativna mjera koja omogućuje nadzor. Treća mogućnost koju vidimo su meke mjere nadzora tako što e, autokratski režimi s mrežu koriste kako bi legitimirali vlastiti režim. Dakle, autoritarne vlasti koriste se tom mrežom preko programa takozvane e-participacije ili e-vlade ili e-vladanja, e-upravljanja, kako bi se legitimirale pred e, narodom i vrbovali podršku. E, UN imaju e, uvid u to i prate da neki režimi nude programe građanima i time simuliraju bliskost i otvorenost prema građanima isto tako e-participacija, dakle sudjelovanje građana, e, tu vlasti e, otvaraju online stranice, blogove na kojima građani mogu stupiti u komunikaciju e, sa državnim vlastima pa i lokalnim vlastima i na taj način se simulira participacija i E, otvoren prema građanima. A zemlje koje to čine su primjerice Bahrain, Singapur, Kazahstan, e, dakle imamo već tu e, mnogo iskustava. I na posljedku takvi režimi insceniraju sami sebe na mreži, odnosno šire propagandu i to sve više. takve nove metode koje pratimo u posljednje vrijeme e, pokazuju sve više proaktivnog držanja i aktivaciju režima koji mrežu koriste sve više za jačanje vlastite legitimnosti. A to opet e, ima e, reperkusije E, na mogućnost praćenja pojedinaca, ali i za društvenu kontrolu e, u takvim režimima općenito. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. E, sada riječ ima Kenneth Page. On je odgovoran za politike e, udruge Privacy International. E, hvala lijepa što mogu sudjelovati u ovom važnom saslušanju. Drago mi je da je ova tema tako važna. Mi imamo sjedišto u Londonu, ali se bavimo svjetskim razvojem, posebno u razvijenim zemljama kao što su SAD, Njemačka, Francuska, pa do režima u cijelom svijetu. Mi surađujemo sa Amnesty National, Digital Gesellschaft, FIDH, Human Rights Watch, e, Novinare bez granica e, i drugima. E, naši članovi pozivaju vlasti da kontroliraju izvoz s obzirom na dokaze da se ta tehnologija koristi za kršenje ljudskih prava ti tehnologije se koriste protiv vlastitog stanovništva, uključujući i e, mučenja i ubojstava. E, usredotočeni su na e, novinare, aktiviste, dijasporu i tako dalje. Uključuje čak i software, kečeri za IMSI, koji simuliraju e, mobilne telefone. Tu se pruža tehnička podrška u okviru ugovora, to znači da oni nastavljaju djelovati i nakon što je softver instaliran. E, na taj način prate i krajne korisnike što je vrlo problematično. E, kaos koalicija je uključila mnoge udruge. Vidimo da se često tehnologije koriste novinari u Vjetnamu, Kini i drugdje. FIDH e, zahtjeva e, istragu e, od strane francuskih vlasti, odnosno tvrtki u Siriji. Isto tako je slučaj u Etiopiji i u Srednjoj Aziji pa i nezotoknitog presretanja. E, isto tako aktivisti u Bahreni i u Etiopiji su bili ciljem softvera koje je proizvedeno u europskim tvrtkama. Ispričavam se. Imamo i dokaze o slučaju u Bangladešu e, gdje se koristila mobilna tehnologija i telefonija. E, bilo je i slučaja ubijanja i zloporaba ljudskih prava. E, treba identificirati, identificiraju se pojedinci i ubijaju. E, Ministarstvo unutarnjih poslova u Egiptu je koristio tehnologiju da prate društvene medije. Imali smo i slučaj e, proizvoda Finfisher u Pakistanu i u i Iranu gdje su se pratili novinari i aktivisti u Ujedinjenoj Kraljevini. 2011. E, njemačka i talijanska tehnologija se koristila u Siriji. Tu treba uvesti međunarodna barga i treba uključiti embargo na tehnologiju kojom se mogu špionirati građani. Imamo dokaze iz 2014. da je talijanski tim hakera e, da su njihove tehnologije koristite za praćenje novinara u SAD-u. Ista tehnologija je korištena, protiv e, grupe u Maroku, Mamfakinč bilo je poziva Skype-om, e, prodirali su u e-mailove, e, i slično. E, One su reklamirali svoje proizvode sa praćenjem tisuće pojedinaca. Pod tvrtka tvrdi da svoju opremu prodaje samo službenim vlastima. Sljedeći korak bio bi ograničenje na, s, putem licenciranja. Oprema za prepoznavanje glasa e, još uvijek nije ne zahtjeva licenciranje. E, drago nam je da je komisija prepoznala povezanost ovih e, događaja sa ljudskim pravima. Treba ocijeniti E, utjecaj ove tehnologije na ljudska prava isto tako unaprijediti e, propise za regulaciju izvoza kod e, treba mogućnost omogućiti zabranu izvoza kada se radi o sumnjivim krajnjim korisnicima Imali smo slučaj u Egiptu, e, vijeće za vanjske poslove Europske unije je prepoznalo da je e, ova e, povezanost moguća i jasno je da u doba interneta je sve to moguće, ali ne smijemo biti slijepi na mogućnosti nedopuštenog širenja. Primjerice u treće zemlje treba naglasiti transparentnost, e, povećati uvjetovano e, prodaju, dakle licenciranje. E, ovo naravno nije rješenje za sve, ali potrebno je kontrolirati industriju. Zaštita za istraživanje mora postojati i u kartografiji jer je to često korisno u praćenju pojedinaca. Kad treba unaprijediti i mogućnosti za pomoć za aktiviste ljudskih prava. Ovo zahtjeva da je i civilno društvo uključeno u ovo djelovanje Europska unija o tome mora voditi računa u reviziji kontrole ovakvog izvoza. Može se unaprijediti e, smanjenje zloporabe i kršenje ljudskih prava putem popisa. Treba omogućiti e, ograničeno dijeljenje informacija. Nezavizan mehanizam e, ne smije utjecati na sigurnost i može se uvesti e, opću klauzulu koja uključuje krajnjeg korisnika. Europska unija mora e, obaviti svoju dužnost. Arabsko proljeće je pokazalo kako je korištena tehnologija proizvedena u Europskoj uniji. Licenciranje će prisiliti E, vlade na e, otkrivanje svojih eksportnih politika kao što je Švicarska morala ovih dana u 21 slučaju. E, radilo se o Tupio, Čadu, Turkmenistanu, Jemenu. U Švicarskoj nije bilo mogućnosti zabraniti takav izvoz. Europska unija mora stvoriti tu mogućnost. To je cilj e, i tehnoloških inovacija, ali i unapređenja ljudskih prava. Hvala gospodine Page. E, sada ima riječ e, gospođa McCoon, viši pravni istraživač. Hvala vam na ovoj mogućnosti da sudjelujem u ovom saslušanju. Ja sam viši pravni savjetnik pri učilištu u Torontu. Citizen Lab eh, istražuje i dokumentira nadzor informacija koji predstavlja prijetnju za ljudska prava i pri tome se služimo različitim metodologijama koje eh, također uključuju i pravo. Vidimo da nedoumice u vezi s ljudskim pravima koje su podložene digitalnim prijetnjama su također pooštrene zbog stanja u društvu. Tek privilegirana manjina je osigurana i vrlo rijetko to uključuje civilno društvo. Ovo je upravo prilika da vlade vode digitalnu kontrolu ne samo nad vlastitim narodom, nego i nad mm, različitim oporbenim elementima i e, također nad onima koji se protive njihovoj politici. Zahvaljujući našim istraživanjima, Citizen Lab je uspio prikupiti dokaze o digitalnim prijetnjama i nedavno smo dovršili četvrodogodišnju studiju o digitalnim prijetnjama protiv organizacija civilnog društva i objavili smo izvješće kojim se iznose naši nalazi. Danas s vama želim podijeliti ono što činimo kada je riječ o obilježjima i učinku ciljenih digitalnih prijetnji, ali također i o nečemu što ne znamo, što je nažalost vrlo mnogo trebali bismo dakle ustanoviti odgovore na ta pitanja kako bismo osigurali transparentnost i odgovornost. E, želim zaključiti sa nekoliko završnih e, preporuka. Dakle, nekoliko e, misli o onome čemu znamo. Dakle, u digitalnom, e, digitalnoj domeni organizacije civilnog društva se suočavaju s istim prijetnjama kao i privatni sektori vlade, ali nemaju dovoljno resursa da bi se osigurale. Neke od istih e, prijetnji su okrenute ka civilnim društvima i također ciljaju i poduzeća i e, vladina tijela. U našim istraživanjima smo utvrdili deset ciljenih malware kampanja, od kojih je pet imalo povezanost sa privatnom industrijom, odnosno sa onima koji su uputili prijetnje i također sa e, kampanjama koje su bile upućene vladama i privatnoj industriju. E, recimo, mm, e, razmotrili smo našim istraživanjem razne alate kojima se takvi zlonamjerni djelatnici služe. Također, većina kompjuterskih eksploita koje smo vatrali u našoj studiji su bila namijenjena poznatim ranjivostima o kojima je već izvješeno i to zapravo postavlja činjenicu da e, digitalni učinak nije zapravo e, povezan sa sofisticiranošću samoga sustava. E, kada dođe do kompromizacije sustava, čak i osnovni malver može biti jednako štetan kao i napredan malver i može omogućiti eksfiltraciju datoteka i kontakata i aktivirati recimo uređaje za snimanje videa ili za snimanje glasa Dakle, kada se bavimo naprednim e, softverima za upade i e, sustavima za nadzor IP mreža, problem zapravo nije ograničen na takvu tehnologiju i zapravo je nadzor e, izvoza samo jedan element odgovora. Moramo se pozabaviti također i onim općenitim praksama i trebamo se pobrinuti da se pozabavimo i općenitim i vlastitim sposobnostima što ne mora niti uključiti službene kanale za izvoz. Napadači su posvećeni e, posizanju svojih cilja, a e, to se može uskladiti sa nekim njihovim političkim htjenjima. Ponekad to e, osiguranje predstavlja veliku prijetnju za individualnu sigurnost, ali također i veliki trošak. E, s jedne strane, ciljane digitalne prijetnje mogu potkopati organizacijsku učinkovitost, budući da osoblje umjesto da postiže ciljeve samoga poduzeća i organizacije, prepoznaje navodne upade. I osim toga, to može predstavljati i značajno financijsko opterećenje. Ispričavam se security assessments, remediation, secure communications. Sigurna komunikacijska infrastruktura i tehnički iskusno osoblje su skupi e, i to previše za komercijalna poduzeća koja e, teško stječu dobit. E, osim toga, ciljene digitalne prijetnje također imaju psihosocijalni učinak na izražavanje online i također to mm, with audiences and effective in communicating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 For example, primjerice u našoj studiji jedna je osoba opisala otkrivanje kompromitiranog Skype e, računa i smatrala je da je to napad na privatnost i smatrala je da također je to paraliziralo emotivno na nekoliko dana. Imali smo i ozbiljnijih slučajeva gdje su takve prijetnje mogle ugroziti i e, misiju e, zaštite ljudskih prava i individualnu sigurnost. Nedavno smo dokumentirali ciljani napad malverom e, protiv jedne skupine za e, medije koje, su, koje je pripisana ISIS-u. I napad je e, razotkrio lokaciju članova te skupine i to je vjerojatno obavljeno od strane ISIS-ovih hakera. gestos desde la cabina, francamente. Perdón, ¿eh? Information obtained through the use of digital surveillance has served as the basis. informacije zaprimljene poput, e, putem nadzora e, je, su dovele do šak mučenja. Ono što znamo jest da ciljane prijetnje također omogućuju i ostvarenje sigurnih utočišta. Digitalna špionaža i cyber napadi su učinkovita sredstva za upućivanje vrijetnjih raznim akterima, recimo skupinama i pojedincima koji se nalaze izvan fizičkih granica određene zemlje. Recimo diaspora ili e, zajednice u izbjeglištu su vrlo često uključene u raspravu i podržavanje prava, pokreta zaštite prava u svojoj zemlji, e, u svojoj domovini. E, zemlji porijeka. Osim toga, mnogi su, koji su izbjegli u inozemstvo, su to učinili kako bi izbjegli progon zbog sudjelovanja u političkoj oporbi ili zbog zagovaranja prava. Naše Istraživanje pokazuje da su organizacije u Daramsali i Sjevernoj Americi stalno izložene napadima i također smo vidjeli da e, e, preko morske, odnosno azijske i europske organizacije u pojedinaca i izbjeglištvu u kontekstu Etiopije i Bahrena e, su bile žrtama hacking tima i, e, odnosno spajvara koje proizveo hacking tim i Finfisher. Koji su relevantni akteri proizvodi? Postoje nove tehnologije koje se stalno pojavljuju i ono što znamo o tim e, poduzećima, o njihovim tehničkim sposobnostima, E, je teško stečeno znanje zbog, e, zahvaljujući naročito curenju informacija i istraživanja e, civilnog društva. No, kako možemo osigurati i društveno odgovorno poslovanje i otvorenost i transparentnost za dijalog? Potrebne su nam mnoge informacije o distribucijskim kanalima i o preprodaji takve tehnologije. Mnoge poduzeća koje proizvode robu za dvojnu namjenu oslanjaju se na razne mehanizme za reklamiranje svojih e, proizvoda koji su sve neobičniji. Treba nam više informacija o takvim načinima distribucije i o sudionicima u tim mrežama kako bismo ojačali njihovu odgovornost i mogućnosti nadzora nad e, takvom preprodajom. Koji su žrtve? Znamo da su žrtve predstavnici civilnog društva, a još žrtava treba otkriti i treba poduzeti sve obuhvatne mjere kako bismo se borili protiv takvih prijetnji. Kada je riječ o preporukama, cyberspace je sve opasniji e, i sada e, treba se usprotiviti e, praksama koje još uvijek ugrožava ljudska prava. Također treba nam bolje praćenje i dokumentiranje slučaja digitalne prijetnje i osim toga su potrebne e, suradnja i usklađivanje u prikupljanju i analizi podataka. Također su moguće i mjere povezane sa trgovinom poput e, kontrola izvoza i također se treba usredotočiti na krajnje korisnika, ali to mora biti popraćeno političkom potporom i konkretnom e, pomoći civilnom društvu i onima koji su pogođeni takvim prijetnjama. Diplomacija također treba naglasiti da je cijelo društvo e, izvan dohvata digitalne spionaže i takvih, špionaže takvih napada i treba također se pozabaviti i ekstrateritorijalnom prirodom takvih prijetnji. Države trebaju e, također podržati širi mandat za posebnog izvjestitelja za pravo na privatnost unutar sustava za zaštitu ljudskih prava UN-a. Također trebamo ispraviti neravnoteže u pristupu javnosti digitalnoj sigurnosti. Težina situacije također zahtjeva da ponovno promislimo sigurnosne standarde koji se primjenjuju u softveru i hardveru od strane e, običnih pojedinaca, to svakodnevno. I trebamo također istražiti opcije za e, podizanje privatnosti i dizajnom softvera i također end-to-end enkripcijom i također poslovnim modelima koji se ne osanjaju na način reklamiranja koji potkupavaju privatnost kada je riječ o civilnom društvu, trebamo stalno pružati tehničku pomoć kako bismo poboljšali svijest, prevenciju i e, reakciju na takve događaje. U privatnom sektoru treba također e, podići svijest o ljudskim pravima i također to treba ugraditi u poslovanje svih društava, malih i velikih e, i zato treba uvesti zahtjeve za transparentnost u industriju nadzora i to je važan prvi korak. Također treba zaštititi i ohrabriti istraživanje koje se bavi sigurnošću i razradom takvih alata. Suradnja sa takvim e, poduzećima je kritična kako bi se razradila trajna rješenja kako bismo zaštitili društvo od digitalnog nadzora i upada. Zakonodavac također treba istražiti mogućnost za um, donošenje zakona o sigurnom utočišću koje će se pobaviti, pozabaviti istraživanjem sigurnosti što je u javnom interesu. Hvala vam. Perdón por las interrupciones, eh, disculpas. Hvala vam i ispričavam, se što sam vas prekinula, isprike i prevoditeljima ako su imali problema u praćenju. Možda je moja greška jer ja e, dajem samo 8 minuta govornicima, a znamo da svi imaju puno toga za reći. Neki su iskusni u radu s prevoditeljima, a neki manje. Tako da hvala prevoriteljima na profesionalnom pristupu i na naporima i hvala i vama na vašoj sjajnoj prezentaciji. E, sljedeći posljednji govornik je gospodin Besemičarski. Dobar dan, koristit ću se mogućnošću da govorim na njemačkom, možda ću ponekad preći na engleski jer nam je engleski ipak lingua franca, ali mislim da ću se bolje izraziti ako budem govorio njemački. E, najprije moram reći da sam bio jako impresioniran kada se radilo u prvom panelu e, i o kontroli izvoza koliko je ovdje ljudi bilo, nije bilo više slobodnih mjesta. E sada kada se radi o implikaciji ljudskih prava malo nas je manje, nadam se da je razlog u tome zato što je u susjednoj prostori jako, neki jako važan sastanak, a ne da je to znak za relevantnost naše teme. Ovdje se očito svi slažemo o tome e, kolika je važnost ljudskih prava E, kada govorimo o kontroli izvoza e, tehnologije za nadzor. To u prvom dijelu nije bilo tako i zato bih sada u svom komentaru prvenstveno, prvenstveno govorio o prvom dijelu sastanka. Bilo je vrlo zanimljivo što rekao gospodin Kristijan Horhert kako je interpretirao inovaciju i tehnologiju. Naime, to me podsjetilo na mračne trenutke 20. stoljeća kada je inovacija tehnologije stajala iznad svega i imalo prednost pred svime, a ljudska prava nisu bila ni malo važna. Isto mi je zanimljivo što je rekao gospodin Nordeus, e, jer imam zato veliko razumijevanje, ali možda mogu to malo drugačije prikazati i izreći nekoliko primjera o istraživanjima Human Rights Watcha prošlih godina. Egipat. Kada je tek e, e, počinjalo e, arapsko proljeće i kada je srušen režim Baraka, njemački tim novinara je u centrali tajne službe u Kairu našao dopis njemačke tvrtke za takvu tehnologiju, a u tom dopisu je tvrtka e, Mubaraku e, nudila da preuzme nadzor disidenata. I otprilike po smislu je tom dopisu pisalo vi imate problem s ustankom, a mi vam možemo pomoći i riješiti taj problem. E, sada je režim Sisi napravilo javni natječaj E, za nabavu europske tehnologije za nadzor, europske naglašavam zato što je tako učinkovita tehnologija. E, vlada Sisi je e, napravila najgori masakr nakon Tiananmena, masovno se ubijaju ljudi na temelju vojnog i policijskog nadzora pobrinuli su se zato da se opozicija ne čuje, da su svi uhićeni. I e, bez obzira na to e, traži e, dalje europsku tehnologiju. Drugi primjer, Sirija. Još 2011. članice Europske unije su zaustavili isporuku režimu Asada takve tehnologije. U Bahrenu vjerojatno se i dan danas e, izvoze e, e, europske tehnologije tamo aktivisti za ljudska prava završavaju u zatvoru nakon što je izvršen nad njima nadzor upravo pomoću te tehnologije. Oni završavaju u zatvoru, prijeti se njihovoj obitelji, e, ne mogu čak niti napustiti zemlju. U Etiopiji se ekstenzivno i vrlo e, lukavo koriste europska tehnologija. Human Rights Watch je u ožujku 2014. objavio e, opsežno izvješće u kojem dokazujemo na koji način se disidenti, novinari, opozicija nadzira i proganja pomoću europske tehnologije, kako završavaju u tamnici, u, kako se muče, ubijaju i čak e, pomoću te tehnologije se naziru kada već napuste zemlju, kada su u egzilu. Recimo u Norveškoj e, se na e, s jednoj skupini govori o demokratizacija u Etiopiji i oni se prisluškuju pomoću te tehnologije iz Etiopije i njegova obitelj e, dolazi pod pritisak kako bi svog člana u Norveškoj upozorila da više ne koristi se tim svojim ljudskim pravom jesu su oni u opasnosti. Dakle, to je vrlo perfidna tehnologija, e, uključit će se kamera ili e, mikrofon na vašem mobitelu, nećete niti primijetiti po tome da se više koristi e, baterija. To je vrlo mudra tehnologija, vrlo lukava tehnologija koja je u krivim rukama i to je jedna prokleto pokvarena tehnologija. E, gospodin Horheta, e, Horheta, gospodina Fukamija, kako se još ne naziva, on sam, e, ne mogu pratiti, ne mogu razumjeti, naravno, moramo imati znanstveni napredak, bili bismo glupi da se tome usprotivimo, ali za Boga ne na uštrb ljudskih života i ljudskih prava u ovako ekstremnim slučajima kao što sam ih sada opisao. Zato je potpuno absurdno da se gospodin Horhet predstavio kao član organizacije koje se od 81. zalaže za ljudska prava. Dakle, što god da je on govorio, molim vas uzmite to e, s određenom skepsom. Drugo su naravno tumačenja gospodina Neodeusa. Imam veliko e, razumijevanje zato da industrija želi napredak, želi e, nova radna mjesta, natjecanje tržišno, ali u svemu postoje granice. Ako ozbiljno shvatite ovo što sam vam sada prikazao, a tome se usredno nadam, onda ćete odrediti vlastitu autoregulaciju i nećete se buniti protiv kontrole izvoza. Ako postoje otvorena pitanja, slobodno nazovite Ministarstvo gospodarstva koje je već nadležno i provjerite je li e, u redu izvesti, e, eksportirati ovu tehnologiju ili moramo na nešto posebno paziti i dakle to omogućuje adekvatnu reakciju. No, važno je da usprkos svoj potrebne konkurentnosti se ta tehnologija ne izvezu u zemlje koje baš nije nikakva briga za ljudska prava. Dakle, oni ne mogu imati takvu prednost. Sljedeći korak e, na koji moramo paziti i prema kojem moramo raditi je svjetska regulacija na razini Ujedinjenih naroda i tamo onda treba odgovoriti na pitanje konkurentnosti. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodinu Mihalskom. Sada riječ imaju članovi. Svi će doći na red. Nažalost, E, međutim, služba za vanjsko djelovanje jest ovdje i u ovom trenutku bih htjela dati riječ gospodinu Bartenu. Gospodine Weidenholzer, hvala lijepa gospođo predsjedavajuće. Nažalost, gospodine Mihalski, bojim se da ste u pravu i da u drugom dijelu našeg sastanka e, je znatno manje e, nazočnih. Međutim, to uvijek vidimo čim govorimo o ljudskim pravima pažnja javnosti malo popušta. Međutim, ipak mislim da je dobro sagledavati oba aspekta zajedno. I dobro je da su barem u prvom dijelu e, bili, da je bilo više nazočnih u publici. I sada kad smo čuli e, sve ove kolege i kolegice, ipak se javlja osjećaj nemoći e, kada pomislimo što ste se nabrojili od tehničkih mogućnosti. E, mislim da smo prije da, imali, da smo imali ovu raspravu prije dvije, tri godine, bili bismo veći optimisti a e, rastu mogućnosti i zloporabe, ali i e, legalnog uređivanja. Sjećam se jednog sastanka u Strasburu gdje smo govorili o situaciji u Egiptu, gdje smo morali čuti od e, kolega da je bi bilo važno jamčiti stabilnost i radi tog cilja bi trebalo privremeno pretrpjeti eto ovakve okolnosti. Ispravno e, je to povezati s pitanjima međunarodne trgovine i da je jedino preko kontrole izvoza moguće ovladati ovim trendovima koji nam sada daju osjećaj nemoći. Mislim da je dobro da ovako raspravljamo i dobro je da su e, bili toliki u publici u prvom dijelu jedna od e, važnih točaka je da sami odredimo što radimo u Europi, nećemo e, kontrolirati izvoz, a praviti se da je kod nas sve u redu. Gospodin Larry je govorio o tome kako je važno načelo e, diobe vlasti. Ako se prisjetim reakcija na Charlie Hebdo, pa tu su reakcije bile i dosta radikalne, pretjerane i žele zapravo ukinuti diobu vlasti. Imamo staru raspravu o zadržavanju podataka, imamo novu diskusiju o krajnjoj enkripciji i e, to zapravo prelazi e, iznad onoga što smo do sada imali u javnoj raspravi u demokraciji Zapadne Europe. Hvala. Hvala gospođo Lohpihler. Hvala lijepa, e, gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem svima na e, onome što su rekli. Imam pitanje za gospođu profesor Knojer. Vi ste detaljno opisali način kako se autokratski režimi služe ovom tehnologijom. Iz toga zaključujem da zapravo e, moramo imati vrlo detaljan popis za Europsku uniju o situacijama u tim zemljama kako bismo isključili da takva tehnologija koja god bila e, a omogućuje recimo cenzuru ili progon pojedinica dakle koja bi bila podobna za to se više ne može izvoziti u te zemlje iz e, poduzeća koje imaju sjedište u Europskoj uniji. E, Pitam se i pitam vas jeste li za takav popis? E, nažalost, ići com trade više nije ovdje. E, vrlo rado bih im postavila upravo to pitanje, jer je predstavnik u prvom dijelu sastanka e, rekao kako je teško odrediti koju vrstu tehnologije zabraniti, a koju ne. Međutim, ako gledamo po aspektu ljudskih prava i gledamo kamo se izvoze, onda ta stvar više nije tako komplicirana. Recimo, ako se oslonimo na e, procjenu Europske unije o autokratičnosti režima koji e, uopće ne poštuju ljudske prave, onda ćemo jednostavno zabraniti izvoz u te zemlje. Pitanje službi za vanjsko djelovanje e, odnosi se na nešto što ste rekli i vi, gospođo profesor Knojer, i druge nevladine organizacije. Sve više vidimo da se aktivisti za ljudska prava moraju štititi putem edukacije o tehnologiji koja bi omogućila takav progon E, tu postoji onda ponuda e, financiranja preko Europske unije za ovakve edukacije. E, zanima me, možda to EAS zna, je li se povećala potražnja za takvim programima ili je to nešto što se baš ne koristi? I pitanje gospodinu Peđu. Rekli ste niz primjera Eh, o zloporabi eh, izvoza mm, i znate koja tehnologija je izvezena i od strane kojih tvrtki. Imate li primjer da su tvrtke prodavale ovakve tehnologije eh, korisnicama koje nisu države? Mislim da se radi o slučaju iz 2011. ili 2012. nisam sasvim sigurna. Imala sam poziv iz e, tvrtke iz Bavarske, odakle i ja dolazim, koja je održavala opremu Ministarstvu unutarnjih poslova u Siriji. E, I pitala sam, e, vi ste rekli da vas ne zanima kome se to prodaje. Dakle, bismo li to mogli prodavati i demokratskoj oporbi u Sips oporbi? i on je rekao pa da zašto ne e, sada me zanima postoje li i tržište za takve organizacije hvala Hvala vam, gospođa ste Koval. Ispričavam se, teško mi je izgovoriti vaše ime. Ispričavam se, ali ja nisam odgovorna za svoje ime. Dali su mi ga roditelji. Hvala vam. Hvala e, svima e, koji su došli. E, moram izraziti određeno čuđenje jer pod ovim natpisom ako dobro svačim stvari se zapravo koncentriramo na kontrolu izvoza. Kao da kada bismo imali kontrolu izvoza, sve te tehnologije za nadzora više ne postoje. Dakle, možda to više ne bi bio e, zadnji krik tehnološkog razvoja, ali sigurno postoji konkurencija u svijetu koja proizvode upravo takve tehnologije. Ako vi mislite da je kontrola izvoza sjajna, ja to mogu slijediti i prihvatiti. Međutim, ako znamo kamo nešto e, eksportiramo, što se može dogoditi, e, znamo li tko će se time koristiti i možemo li uopće imati više utjecaja. E, bojim se da se ne svodi sve na to da imamo suvremenu tehnologiju koju ne možemo izvoziti. Ja mislim da je izvoz također dio ljudskog prava i zato ne razumijem e, tu kritiku e, da li je to više ili manje ljudi. Mi smo mali pododbor, ali mi e, razumijemo da je to dio vanjskog gospodarstva i to vidimo po tome što izvjestiteljica gospođa Šarke i ja smo punopravni članovi odbora za međunarodnu trgovinu i isto tako smo članovi ovdje. Dakle, vidimo da je došlo do e, uvida da se jedno od drugoga više ne može odvajati. Želim postaviti pitanje svim referentima, osim kontrole izvoza, što može činiti Europska unija? E, gdje možemo biti učinkovitiji, kako možemo e, snažnije utjecati na autokracije, na druge e, države u odnosu na ljud, na korištenje korištenje suvremene tehnologije u skladu s ljudskim pravima. Naravno, ovo je donekle ironično mišljeno, gospodine Mihalski, budući da pozivate na skepsu prema mnogim prethodnim govornicima, e, pitam vas koliko ste kritični prema vlastitim e, tumačenjima. E, treba li tu biti skeptičan? Muchas gracias. Hvala, gospodin Bašir. Gospođo predsjedavajuća, ni ja nisam odgovoran za svoje ime. Moj otac mi ga je dao. Ponosan sam na svoje ime, ja se zovem Bašir. I to je jedno od imena dano e, proroku e, Muhamedu, a znači donositelj dobrih vijesti. Međutim, kad imate tako ime, imate određene probleme. Prije nekog vremena vratio sam se u svoju zemlju, u Englesku, u Manchester i pokušao sam koristiti e, digitalnu tehnologiju za putovnicu i tehnologija nije to prihvatila, pa sam morao ići uobičajenim putem. I pitao sam zašto mi nisu dopustili da koristim tu digitalnu tehnologiju. Rekli su mi, Bašir, ima stotine i tisuće Bašira i stoga ih stroj odbaci i vrati nama. Očito je da sam protiv masovnog profiliranja i nadzora. Još jedan incident. Kada sam došao u Manchester, e, zaustavili su me, ispitivali par sati. Znam da imamo problema u Europi s terorizmom i e, stoga me ne smeta što me zbog sigurnosnih razloga ispituju ali sam protiv masovnog e, zaustavljanja ljudi putem profila. Ako imamo ciljane informacije, onda mislim da je to najbolja metoda. E, nedavno sam e, posjetio Pakistan Pešavu, Pešavar. Znate da je 145 ljudi hladnokrvno nedavno ubijeno i to prije svega djece. I ubili su ih talibani. Zbog nadzora pakistanske sigurnosne snage uspjele su utvrditi da su ih vodili ljudi iz Afganistana. Uspjeli su ih naći. Većina njih su bili u bombači samoubojice, ubili su se u toj samoj školi. E, to je recimo primjer pozitivnog nadzora, ali opet e, posjetio sam Karači i upoznao sam jednu političku skupinu i velik broj njihovih članova je nestalo. odveli su ih e, pripadnici sigurnosne sigurnosnih snaga. Već dvije godine njihove žene, majke, kćeri ne znaju što je s njima, nemaju nikakvih informacija, plaću i e, vlasti ih ne obavještavaju o tome što je s njima. Brojni ljudi su nestali ili su ubijeni. I to je nešto što je stvarno grozno, krivo je. Kada izvozimo opremu u inozemstvo, to je zapravo prije svega pitanje za gospodina Pejđa. Dakle, jedan primjer koji sam spomenuo je pozitivan, gdje su sigurnosne službe uspjele uhvatiti teroriste, djelovati, a drugi primjer je negativan, gdje politički protivnici nestaju i zapravo ih odvode sigurnosne snage. Kako e, prodavati e, opremu e, režimima poput takvih, a pritom imati stvari pod kontrolom. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Fernandez del Cortero iz službe za vanjsko djelovanje. A nakon toga će naši panelisti odgovoriti na pitanja. Dobro jutro. Prije svega htjela bih zahvaliti Europskom parlamentu što je organizirao ovako važno događanje, a bavi se o, utjecaju nadzornih tehnologija i protuupadnih tehnologija e, na različite zemlje, odnosno na ljudska prava. Htjela bih reći da da je to nešto što je dio akcijskog plana Europske unije e, za ljudska prava. U okviru tog plana 12.5.2014. godine smjernice za ljudska prava, prije svega za e, slobodu izražavanja, odobrene su od strane ministara vanjskih poslova. Samo bih kratko htjela proći ključna načela iz tih smjernica za koje mislim da su jako važna za naš današnji sastanak i rad. Prije svega, pravo na slobodu e, izražavanja, privatnost i e, zaštitu osobnih podataka mogu e, biti prekršeni, mogu biti izloženi kršenju. Prije svega, kada se prikupljanje osobnih podataka odvija masovno. Stoga država mora osigurati sve mjere za zaštitu e, prikupljenih podataka su u skladu s međunarodnim e, propisima. Dakle, podaci koji se prikupljaju e, za sigurnosne potrebe. Treba se promicati mjere za zaštitu osobnih podataka i to tako da se podupre treće zemlje da uvedu e, zakone koji uključuju transparentnost i poštivanje međunarodnih propisa o ljudskim pravima. Trebamo promicati i olakšati razmjenu dobrih praksi kako bi e, zakoni i procedure koje se odnose na e, nadzorne metode i prikupljanje osnovnih podataka budu u skladu s zakonom. Također su potrebni e, mehanizmi, nacionalni mehanizmi nadzora u tom smislu. Htjela bih istaknuti neke recentne aktivnosti Europske unije od usvajanja tih smjernica. Prvo, tijekom 18 e, e, dijaloga s trećim zemljama vezano uz e, te smjernice. Mi smo poticali treće zemlje da budu aktivne i spriječe miješanje u takve stvari. Također, e, održavamo kibernetičke dijaloge gdje zagovaramo također e, zaštitu ljudskih prava online. Zalažemo se za jače međunarodne napore da se zaštiti zaštiti prava na internetu. I također smo podržali um, UN-ovu rezoluciju zaštiti ljudskih prava u digitalnom dobu. I također se radujemo um, sljedećem svjetskom samitu o um, um, digitalnom uh, dobu, odnosno društvu i želimo u digitalnom e, području promicati važnost ljudskih prava. Također e, smo sudjelovali u jednom sastanku e, dionika i usvojili smo deklaraciju gdje se kaže da ljudska prava prije svega sloboda udruživanja i izražavanja i pravo na privatnost trebaju biti temelj upravljanja internetom. Sada radimo na zaključcima o kibernetičkoj diplomaciji. U zadnjoj smo fazi u radnoj skupini i želimo holistički pristup na internetu, dakle na, oko zaštite ljudskih prava na internetu. Želimo da bi Europska unija i države članice trebale aktivno doprinijeti zaštiti ljudskih prava na internetu. Imamo i zaključke sastanka iz e, prosinca koji se odnose na aktivnost Europske unije u, u kibernetičkom prostoru. Također imamo i neformalnu radnu skupinu o e, slobodi izražavanja koja se bavi pitanjem zaštite osobnih podataka u okviru nadzor, nadzora i e, nastavit ćemo raditi tijekom ove godine. Tijekom nekoliko događanja htjeli smo naglasiti važnost ovih pitanja. Prvi se dogo, prvo se dogodilo 22.9. Radilo se o sastanku e, OSSS-a i rekli smo da e, zakonito presretanje informacija, odnosno komunikacija treba imati e, i uvažavati ljudska prava. Dakle, naglasili smo važnost ljudskih prava i prava na privatnost. Na forumu održanom e, u prosincu 2014. godine imali smo panel raspravu koji se e, bavio pristupom informacija E, i bavili smo se masovnim nadzorom i pravom na privatnost. Imali smo i panel raspravu koja se odnosila također na zaštitu privatnosti. I, e, također bih htjela reći da mi sada radimo na novom akcijskom planu za ljudska prava gdje sva razmatranja koja su spomenuta u, e, u okviru ovih događanja će biti uzeta u obzir radi zaštite ljudskih prava i prava na privatnost. Hvala. A sada dajem našim, riječ e, gostima. Svatko će imati otprilike dvije minute. Započet ćemo s gospodinom Laruom. Hvala. Imam nekoliko komentara. Prvo pitanje odnosilo se na vezu između e, ljudskih prava i tehnologija i izvoza tehnologija. Prije svega, mislim da sve države imaju obvezu promicati gospodarski razvoj i rast, ali istovremeno, a mislim da je to još važnije, ta aktivnost mora se sagledavati u demokratskom okviru potpune zaštite ljudskih prava e, i građanskih sloboda u svim jurisdikcijama. Univerzalnost ljudskih prava podrazumijeva isto tako da i sve države članice trebaju štititi ljudska prava širom svijeta. Zato postoje multilateralna tijela poput UN-a koje se bave ljudskim pravima širom svijeta. Dakle, to nije odgovornost svih naših građana u svim zemljama, već je to e, odgovornost svih građana u svim zemljama. Jako je važno kad govorimo, o, to imate na umu kad govorimo o izvoznim dozvolama. Naravno, kad je reč o korporativnoj odgovornosti, e, John Rogge je bio e, posebni izvjestitelj o korporativnoj odgovornosti i ljudskim pravima UN-a. To je jako važno. Dakle, postoje odgovornosti država članica, ali svi mi, e, svi akteri imaju određeni, određenu odgovornost, a to uključuje i korporativni sektor. I mislim da jest važno pokazati to. Tako da nisu samo države te koje trebaju pokazati odgovornost, već i e, tvrtke trebaju e, paziti kome što prodaju, kada se koristi. I na kraju dopustite mi da kažem da nitko nije komentirao e, koje su posljedice za nas, za pojedince, a to je nešto što je jako važno. Ne možemo dopustiti kršenje ljudskih prava širom svijeta, a da ne razmatramo e, učinke toga, odnosno posljedice toga po nas, po pojedince. Dakle, poslije tehnologije s inicijalno pozitivnom namjerom, ali e, se pritom njenom primjenom mogu kršiti ljudska prava drugih, jer ako to dopustimo, to će dovesti prije ili kasnije do kršenja naših prava i naših demokratskih standarda. I zato inzistiram na tome da pitanje demokracije i pitanje sigurnosti je povezano s pitanjem kako uspostaviti e, demokratski nadzor u okviru humanističkih granica, ali to nije u kontradikciji s ljudskim pravima, jer samo e, jaka demokracija može imati jaku sigurnost, a to uključuje poštivanje e, ljudskih prava svih, u protivnom svi gubimo. Hvala, izvolite. Hvala vam lijepa na pitanjima. Dopustite da odgovorim i na jedno i na drugo pitanje, na pitanje gospođe Lohpihla i gospođe Kvisnadru, e, pitanje je bilo e, gdje je poluga kojom se Europska unija može koristiti. E, mislim da je to poanta vaše pitanje i pitanje je ciljalo i na korištenje tehnologije u skladu s ljudskim pravima. Mislim da smo se jako fokusirali na kontrolu izvoza e, tehnologije za kontrolu. To nije nevažno, to je sasvim sigurno ključno. Međutim, mislim da je važno i ispravno da se upravo u ovoj kombinaciji, dakle u vezi između trgovine i ljudskih prava e, približava ovoj temi. E, ne samo se samo koncentrirati na kontrolu izvoza i, i pogrešno misliti da bismo sa takvom kontrolom, naravno popisi su korisni i na popisima možemo imati diferencirane informacije, ali poluga kojom se Europska unija može koristiti i možda i gdje vidim misiju Europske unije u navodnicima. E, Europska unija nije samo izvoznik e, robe i tehnologije. Europska unija se svača i kao izvoznik e, ljudskih prava, odnosno standarda ljudskih prava i norma e, takvi, za takve prava. I toga imamo polugu, iako možemo imati različita mišljenja o polugama. E, za Kinu, za Iran sigurno nam e, nije na raspolaganju velika poluga, ali tamo gdje imamo veće mogućnosti, na primjer gospodine Weinholzer u vlastitom okruženju, u bližom susjedstvu, tu mislim da Europska unija sa svojim mogućnostima ne samo kontrole izvoza nego i povezivanja E, s drugim ugovornim odnosima i u okviru politike e, prema susjedstvu imati neki utjecaj i koristiti se svojim utjecajem. Tu mislim dakle da ne smijemo gledati samo tehnološke aspekte, nego se moramo i pitati primjerice kako se korištenje digitalne tehnologije u sklopu civilnog društva, ali i interesnih skupina, stranaka i tako dalje e, se e, poticati, kako poticati korištenje tih tehnologije. E, želim podsjetiti na korelaciju između penetriranja u mreži i stupnja slobode e, interneta unutar jedne zemlje. Ako koriramo te faktore imat ćemo skupinu zemalja e, s velikom e, otvorenošću za razvoj. Dakle, ako se u tim zemljama tehnologija dalje razvije, će biti otvorena e, odluka hoće li se te zemlje okrenuti više cenzuri ili više demokraciji. Kada bismo se usredotočili prije svega na te zemlje, a to su zemlje e, MENA iz e, susjedske politike Europske unije, onda bismo time došli do dobrog popisa, odnosno skupine zemalja u kojima ima smisla više djelovati. Hvala. Hvala, gospodin Pejđ ima riječ. Odgovorit ću prvo na pitanje gospođe Logbeller. E, to se može spriječiti e, samo djelovanjem tvrtke. Ako one misle da ne moraju e, trgovati putem vladinih agencija, to bi bila njihova odluka. S obzirom na aspekte određenih tehnologija, očito bi trebao biti pristup određenim kablovima i samo vladine agencije ili policijske snage mogu imati pristup određenim e, stvarima. Međutim, ako imamo oligarhe koji žele koristiti e, protuupadne softvere ili nešto drugo kako bi e, dobili pozive iz e, okoline e, u okviru industrijske špionaže, nema restrikcija za kupnju istoga. dakle, bogataši to iz tih razloga mogu kupiti. Također smo čuli komentare određenih e, kompanija. E, spomenuo sam talijansku tvrtku Hacking Team. Oni kažu da ne, e, ne prodaju represivnim režimima, ali njihova tehnologija se, se pojavila u Kazahstanu i Etiopiji. To su vrlo jasni pokazatelji da izjave tih kompanija ništa ne znače. Kad je riječ o onome što je rekao gospodin Bašir, da, postoji zakonita uporaba toga u sustavu gdje postoji demokratska kontrola. Možete, prodavati, možete li prodavati tehnologiju i onda je kontrolirati? Zapravo baš i ne. Kad pogledate e, britansku i njemačku tehnologiju koja je prodana u Bahrein, e, tada sigurnosne e, službe to koriste za nadgledanje britanskih i njemačkih građana i to zapravo sigurnosne službe dalje nadgledaju. Dakle, e, ono što je bitno je da, ima, da to ima transnacionalni e, aspekt, prelazi granice. Također, kad je riječ o pitanju izvoza tehnologija koje nadilaze izvozne kontrole koje, koje olakšavaju represiju, primjerice u Turkmenistan, koja je 197. od 198 država članica e, kojima se mjerila sloboda tiska. I zapravo to pokazuje koliko izjave i djelovanje u autom smislu nisu, e, ne poklapaju se. I treba gledati ne samo E, pravni sustav, već i e, sustav koji se odnosi na e, sustav ljudskih prava u toj zemlji prije nego što se donese odluka o izvozu. Postavlja se pitanje zahtjeva za edukacijom o korištanju tehnologija koja može biti sigurnosno problematična. Postoji sve više priznavanja činjenice da je to ozbiljan problem i civilno društvo još uvijek nije u potpunosti svjesno pojedinih upada. Vjerojatno će u skoroj budućnosti postati svjesni toga. Ono što je važno razmotriti je potpora za edukaciju i sigurnosne napore. Dakle, ta edukacija mora biti trajna, a ne ad hoc. Jer kad govorimo o digitalnoj sigurnosti, to je tema koja je vrlo složena i vrlo često zahtjeva puno tehnoloških znanja. Pa je to nešto što se treba provoditi dugoročno, s dugoročnom perspektivom i naravno potrebna je potrebna je potpora aktivista s e, civilnog sektora kako bi se povećala svijest o digitalnoj sigurnosti. Također su potrebne komunikacijske platforme koje sadrže ugrađene mjere za digitalnu sigurnost pitanja, pitanje prodaje opreme i kontrole nakon prodaje, ono što mogu reći je da je prvi korak dijalog s tvrtkama o tome što je moguće i što je potrebno, što se od njih zahtjeva. Kao što sam već rekla, vrlo često treba vidjeti što se može e, promijeniti u ugovorima kompanija e, s njihovim e, klijentima i krajnjim korisnicima, te koji su to zahtjevi za redovito izvještavanje od strane tih kompanija. Dakle, o tome treba dodatno razmisliti. Hvala. Hvala, gospođo Makijun. Sada predajemo riječ gospodinu Mičalskom ću vrlo kratak. O pitanju postoji alternativa izvozu, e, kontroli izvoza. E, ragi e, smjernice su tek smjernice, nisu još obvezujuća direktiva. Kontrola izvoza sasvim sigurno nije najelegantnije sredstvo, ali je svakako najučinkovitije učinkovitije, a mi kao organizacija za ljudska prava moramo biti pragmatični i moramo vidjeti na koji ćemo način najlakše, najbrže zaštititi ljudi koji se bore za svoja prava. A ovo je izgleda trenutno najprikladnije sredstvo. Jesam li jednako kritičan prema sebi kao prema gospodinu Fukamiju? E, možda ponekad da, ali u ovom slučaju baš i ne. Ali svakako moramo biti vrlo kritični e, prema sebi jer smo stalno u kontaktu, u komunikaciji sa e, akterima iz najrazličitijih područja i moramo stalno vagati argumente. Nažalost, zaista su trenutno kontrole izvoza sada najbolja sredstva. Gospodin Baširi govorio o nečemu što je vrlo osjetljivo. E, s jedne strane legitiman nadzor terorista, zločinaca, a s druge strane zlouporaba takvog nadzora u zemljama u kojima to nije uređeno. Dakle, vjerojatno onda moramo ograničiti, kontrolirati, pa možda i zabraniti izvoz u te zemlje. No, pitanje je ne može li služba Pakistana primjerice je li nadzirao talibane pomoće takve tehnologije ili je se jednostavno koristio dobrim starim e, prikrivenim e, istražiteljima jer mislim da su talibani aktivni uglavnom offline. Hvala. Imate minutu i pol, gospodine Laru. E, treba reći da načela smjernica koja su uvedena e, predstavljaju velik korak naprijed. I stoga je važno za sve politike Europske unije, uključujući i one koje se odnose na uređivanje izvoza, da budu u skladu s tim e, smjernice ili da potpadnu pod njihov okvir. To je vrlo važna inicijativa. Hvala, gospođo predsjedavajuća, i hvala na svim sjajnim prezentacijama i hvala e, vama koji ste ostali na ovom dugom saslušanju. Imamo e, tri prijedloga i temeljnu, e, detaljnu analizu onoga što se događa. Mislimo da je jasno da sigurnost i interesi trgovine i ljudska prava ne smiju biti u kontradikciji, moraju ići ruku pod ruku. Ovo je ogromno tržište koje je netransparentno, a e, prodavatelji ni ne snose odgovornost. A istovremeno se izlažu e, nedostatku vlastite e, sigurnosti i ljudi širom svijeta. Ne možemo pristati na pravni vakum, njega treba popuniti. I naravno, nije cilj da se spriječi istraživanje, nije e, cilj da se ponove e, kriptoratovi i borba protiv e, grešaka, slabosti softverskih sustava s ciljem povećanja sigurnosti neće i ne smije imati isti ne smije dovesti do prodaje takvih tehnologija režimima poput bar Bašara Lasadovog. I također bih htjela pozvati Fukamiju i drugim stručnjacima iz e, Chaos Computer Cluba da rade s nama na izradi boljeg europskog zakonodavstva gdje su svi strahovi riješeni na odgovarajući način i gdje su isto tako e, uzeta u obzir e, najnaprednija tehnološka rješenja. Trebamo biti precizniji od vasenarskog aranžmana i mislimo da treba napraviti korak dalje i tražiti multilateralne dogovore u ovom kontekstu. E, odgovor Europske unije nije jedino rješenje, to je tek početak da bismo um, imali najbolje moguće zakonsko rješenje. Oni e, Dakle, postoje određene tvrtke koje imaju javni ugled u ovom sektoru, ali jamčim vam da najvažniji akteri e, nemaju takav ugled koji mogu izgubiti e, i oni nisu, ne osjećaju odgovornost e, putem internih procedura. Također treba znati da ovaj razgov, ova rasprava treba se reflektirati i u domaćim europskim politikama ali ono što je rekao gospodin eh, Laru, da masovni nadzor je uvijek u suprotnosti s ljudskim pravima, je nešto što je jako važno i trebamo djelovati po tom pitanju. Također imamo i standarde koje smo mi eh, utvrdili u Europskoj uniji, a to je i dio odgovora gospođi eh, Hodelive. Dakle, mi imamo odgovore na pitanje kako je, treba izgledati telekomunikacijski sustav Dakle, mogu se presretati i mreže na kojima operiraju mobilni e, telefoni. Dakle, da bi se borilo protiv terorizma, osumnjičenika za kaznena djela i tako dalje. Ali samo uz e, sudski nalog. Dakle, tko odlučuje o tome što je zakonito, to je jako važno. Dakle, mi se držimo e, vladavine prava Europskoj uniji i to je e, potpuno drugačiji kontekst od konteksta kada se te tehnologije izvoze u druge zemlje. Stoga bi e, europski standardi trebali primjenjivati kao na neki način osnovni kontekst, a da se ne dopusti, e, nadgledanje novinara i tako dalje. Tako da trebamo gledati e, što prodajemo, ali i gdje to prodajemo i što se tamo događa. I postoji puno slučajeva gdje, gdje je postojala javna osuda onog što se događa u određenim zemljama, ali nismo se zapitali e, koje su to alate ti ljudi koristili i mogu li se oni proizvesti u Europi. I trebamo vidjeti e, kako to tržište doista izgleda te spriječiti da e, tehnologija proizvedena u Europi se koristi za represiju. I prilično mi je zanimljivo bilo vidjeti vidjeti, bit će mi zanimljivo vidjeti što će e, sporazum iz Arabske rige, lige i Europske unije o borbi protiv e, terorizma sadržavati. Jer sada imamo dobre smjernice, međutim znamo da europska vlada žele da se europske tehnologije uh, vezu koje mogu iskoristiti za represiju, a znamo da te represije ima doista puno. Dakle, potreban je ambiciozan program za buduće korake i ponekad e, će on biti u sukobu s e, tržišnim interesima, ali postoje e, i neke temeljne vrijednosti kao što su ljudska prava u svijetu, koja moraju biti integrirana u taj sveobuhvatni pristup. Pa treba vidjeti kako e, koji je među utjecaj trgovine i ljudskih prava u ovom prostoru brzo rastuće e, tehnologije. Hvala gospo, gospođo Šake. Nadam se da vaše izvješće koje će biti dosta detaljno će olakšati taj cjelokupan proces. I na kraju glav, glavna uprava Connect nije mogla danas doći zato što je bilo jedno drugo događanje u e, glavnoj upravi za pravosuđe u isto vrijeme. Ali Paolo Gazoti je ovdje, dakle hvala e, što ste danas došli. On će govoriti u ime Europske komisije, ali e, kako je moguće, s obzirom na broj ljudi koji radi u komisiji, da nitko od onih koji su zaduženi za ljudska prava nije mogao doći ovdje. Lijepo da ste ostali tijekom cijelog saslušanja, e, pa ćete morati odgovoriti u njihovo ime. Hvala vam. Ja sam ostao zato jer me interesira ova tema i Smatramo uvijek da trebamo odgovoriti na osnovna pitanja pred zastupnicima parlamenta, budući da parlamenti odlučuju o tome. No, u našem priopćenju mi smo naglasili ljudska prava kao preduvjet za eh, zabranu izvoza. To je ono što stoji u prijedlogu komisije. Evo, samo vas molim na 60 sekundi da odgovore na pitanje gospođe Lohpibler. Naravno, nadzor izvoza je jedan alat kojim se možemo služiti. Ako znamo da postoji jedna država koja ne može osigurati prepoznavanje korisnika ovakvih tehnologija, imamo i druge e, mogućnosti kao što su to sankcije, što je ugrađeno i ugovore i možemo sagledati i čitav raspon instrumenta koji ima Europska unija. No kada je riječ o našoj e, vanjskoj politici, trgovinskoj politici. Mi ćemo nastojati prisustovati vašim raspravama i pozorno slušati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U redu. Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je rasprava o Sjevernoj Koreji. Zahvaljujemo panelistima na izvrsnim izlaganjima. Žao mi je što su imali premalo vremena za riječ, ali jedno zahvaljujem svima.